Muy buenos días, señoras y señores. Vamos a empezar esta... Dobar dan, poštovane dame i gospodo. Dopustite da krenemo i otvorim današnju javnu raspravu. E, dopustite da kažem da e, govorim e, u ime predsjednice odbora ITRE, gospođe E, Tori koja ne može biti danas s nama pa e, govorim u njezino ime e, prilikom otvaranja današnjeg, današnje javne rasprave o Europskoj građanskoj inicijativi jedan jedna od nas. To je druga europska e, građanska inicijativa koja je došla do parlamenta od njihovog uvođenja u Lisabonskom ugovoru. I Želim reći da je naš odbor e, sretan što je mogao e, organizirati ovo javnu raspravu zajedno sa odborom za razvoj, pravna pitanja i u suradnji s odborom za predstavke. Na ovaj način e, osiguravamo da potpisi ove važne inicijative mogu biti javno predstavljeni i da predstavnici inicijative mogu e, raspraviti e, to sa zastupnicima u parlamentu. Dakle, pozdravljam predstavnike inicijative, e, posebice predsjednika gospodina Puhnja koji sjedi s moje lijeve strane. Postigli ste E, veliki uspjeh e, prikupivši 1,7 milijuna potpisa e, koji podupiru ovu inicijativu. A svrha inicijative, ako dopustite da podsjetim, jest izmijeniti i dopuniti europsku zakonsku, zakonski okvir uredbu 2020. Također Zahvaljujem e, svima koji su e, u ime komisije također ovdje e, kako bismo čuli mišljenje, preliminarno mišljenje komisije i sigurna sam da će današnja rasprava biti vrlo korisna, a i čuti ćemo odgovor komisije na ovu inicijativu koji će odgovoriti i na odgovoran način kakav e, je uvijek bio stav komisije prema ovoj temi. E, komisija će odgovoriti na inicijativu 28. svibnja. A danas e, je s nama više od 200 uzvanika, a naša javna rasprava također je dostupna putem interneta uživo. Pa pozdravljam sve koji su se uključili u današnju raspravu. Pa zaključno na uvod ove e, ovom kratkom uvodu da kažem kako ćemo danas e, organizirati raspravu koje organiziraju tri parlamentarna odbora uz e, suradnju odbora za predstavke. Također želim najaviti i neke izmjene o kojima smo se upravo usuglasili u današnjem programu za inicijativu. Dakle, prve e, izmjene je, e, su da će odmah nakon mene govoriti gospodin Pukin kao e, predsjednik odbora za građane i on će predstaviti inicijativu. A zatim, obzirom da nam je to izgleda omogućio današnji promet, da ćemo reći gospođi Kastikse koju smo, za koju smo čuli da će e, možda zakasniti, ali potpredsjednica odbora za e, pravna pitanja je ipak s nama, gospođa Kastek, zatim gospodin Kašmen, e, odbor za razvoj i gospodin Jar, odbor za predstavke. Dakle, sljedeća tri govornika kratko će nas uvesti u današnju temu, a zatim ćemo dati riječ povjerenici Gigan Quinn i zatim povjereniku Pivalksu i zatim ćemo krenuti u raspravu pa kao što vidite u naš program imat ćemo dva dijela naše rasprave. Prvo ćemo govoriti o financiranju istraživanja, a zatim o razvojnoj pomoći. E, svaki od ova dva dijela e, bit će podijeljen na sljedeći način. Prvo, odbor za građane, 10 minuta, e, opći uvod teme, a zatim ćemo imati niz kratkih izjava od otprilike 4 minute od strane nadležnih parlamentarnih odbora, a zatim pitanja i odgovori između dakle, e, odbora, građanskog odbora i e, parlamenta, odnosno zastupnika u parlamentu i e, po dvije minute po pitanju. Pa molim sve govornike da doista poštuju ovo vrijeme po govorniku te da se drže tema po panelu. Odbor Grenat imat će 10 minuta da odgovori na postavljena pitanja. Te želim reći također da su visoki predstavnici e, Europske komisije e, također ovdje s nama u svakom od panela i e, također će moći dati odgovore na pitanje zastupnika i objasniti što radi komisija u odgovarajućim područjima. Pa da s time krenemo u dakle, prvi uvodni dio koji kao što sam najavila će biti predsjednik odbora za građane, gospodin Puping. Hvala gospođo predsjedavajuća na vašem prihvatu, na ovim uvodnim riječima. Hvala Europskom parlamentu što su prema svom poslovniku organizirali ovu raspravu. Hvala prisutnima koji su mnogobrojni u ovoj dvorani, hvala onima koji slijede u raspravu putem interneta. Ovo je važan dan i to u dva smisla. Ovaj dan je važan iz dva razloga. Kao prvo zato što danas ima viš, skoro 2 milijuna europskih građana, skoro dakle 2 milijuna europskih građana koji javno svjedoče pred europskim institucijama o čovječnosti i o vjerodostojnosti života svih ljudi od začeća. To svjedočenje je teško za neke, za prihvatiti, ali bitno je da se ono kaže i da se čuje i zbog toga smo došli ovdje. Drugi razlog zbog kojeg je ovaj dan e, važan je zbog demokratskog legitimiteta samog Europskog parlamenta. Dobro je poznato da europske institucije pate od manjka demokratskog legitimiteta. Mm, usred e, europskih građana. Za nas e, ovaj dan ne predstavlja kraj inicijative nismo prikupili skoro 2 milijuna potpisa samo zato da bismo organizirali sastanak koji se vrlo dobro odvio jučer u Europskoj komisiji i to nam je vrlo drago ili pak samo radi toga kako bismo organizirali javnu raspravu u Europskom parlamentu. Rasprave u Europskom parlamentu, njih smo već dosta organizirali, dva puta godišnje i to na razne teme sa dobro ispunjene dvorane, i nije nam bilo potrebno prikupiti dva milijuna potpisa da bismo organizirali još jednu. Sa demokratskog gledišta mi očekujemo da e, će Europski parlament i vijeće raspraviti u okviru idućeg saziva o našem zakonodavnom prijedlogu. I očekujemo da će komisija koja je već provjerila je li naš zakonodavni prijedlog sukladan e, njenim nadležnostima, je li sukladan ugovorima i temeljnim pravima, da ona se neće pripriječiti e, iz političkih ili osobnih e, razloga dobrom načinu funkcioniranja institucija, te da će prihvatiti i podijeliti tu inicijativu sa građanima. Ona treba na neki način odustati od i to je se i traži u okviru ugovora da odustane od svog prava inicijative i to u onim slučajevima kada je takva inicijativa potkovana dovoljnim brojem potpisa. I ja ću još jednom ponavljam, mi mislimo da će biti mnogo građana koji će pružiti podršku e, što se tiče učinkovitosti i dobrog provođenja ovakvih e, vrsta europskih građanskih inicijativa jer ne smijemo e, reći da komisiji da je komisiji lako odustati od svog prava inicijative. A mi radimo na tome da europski građani mogu u potpunosti iskoristiti ovaj mehanizam građanske inicijative. Stoga imam e, čast obratiti se vama kao zastupnicima odbora koji su zaduženi za ovu građansku inicijativu, jedan od nas e, koji je e, do danas građanska inicijativa koja je prikupila najveći broj potpisa diljem Europe. Inicijativa Jedan od nas je prikupila skoro 2 milijuna potpisa što znači da je to prva inicijativa do dan danas e, u smislu veličine e, potpisa e, prikupljenih za europske institucije. Naš zahtjev je dio nadležnosti Europske unije i sukladan je sa temeljnim pravima i sa ugovorima, a to je već provjereno i to je već komisija potvrdila tijekom prethodnog ispitivanja pri samoj registraciji inicijative. Inicijativa je stoga ispunila sve potrebne kriterije kako bi sada postala predmetom e, prijedloga, zakonodavnog prijedloga o kojem će se raspraviti i to nakon izbora u okviru sljedećeg e, saziva parlamenta i vijeća. Cilj danas nije da predvidimo kako će se odvijati politička rasprava koja se, na kojoj se temelji naša inicijativa, već da se nama pruži prilika, nama koji predstavljamo skoro 2 milijuna europskih građana, da vam detaljno prikažemo našu molbu. Naša molba je jednostavna i precizna. E, ona se temelji na europskoj pravnoj stečani i što više ona je pravedna te donosi veliku korist poštovanje života i e, integriteta svih bića, to je ono što tražimo i stoga tražimo da se uvede etička klauzula unutar zakonodavnog okvira Europske unije kojim se e, na eksplicitan način isključuje europsko financiranje bilo kakvih aktivnosti koji uništavaju ili impliciraju uništavanje ljudskih zametaka. Takva etička klauzula e, s, općim, s općom namjenom se isto tako temelji e, za financiranje biotehnoloških postupaka te za financiranje pobočaja u okviru pomoći u razvoju. Dakle, inicijativa isto tako traži da se europsko pravo uvede sljedeće načelo i citiram Nijedan fond Europske unije se ne smije dodijeliti za aktivnosti kojima se uništavaju ljudski zameci ili kojima se predviđa njihovo uništenje. Zašto? Zato što je svaki ljudski zametak jedan od nas. To je poruka e, koju su odaslali skoro 2 milijuna europskih građana i e, naša je čast i odgovornost e, izneti danas tu inicijativu pred vama. Ta poruka je možda za neke teška čuti, ali tako je i svaka duga istina. To je nešto što se sukobljava sa našom sebičnošću. Da možemo ukloniti neželjenu djecu, da možemo eksploatirati ljudske zametke u industrijske svrhe, da možemo ograničiti e, demografski rast siromašnih zemalja te im nametnuti naš životni stil. To je dosta moći kojih e, vas mi pozivamo da se odreknete i to u znak poštivanja e, ljudskog života, ljudskog bića koji je tek začet i koji tek nastaje. Da, naša inicijativa se u načelu tiče svega protiv onoga što uništava ljudski život. Naša inicijativa je javno svjedočanstvo javno svjedočanstvo svijesti e, više od milijuna građana Europske unije koji priznaju čovječnost i individualnost svakog ljudskog bića od trenutka začeća. To svjedočanstvo, to znamo da neke osobe i neke organizacije koje su ovdje prisutne da se potpunosti tome opiru. Mi znamo da te organizacije koje promiču pobačaj i neetičko istraživanje na ljudskim zamecima, da su e, one e, na očigled e, mnogo snažnije moći od nas. Koga one predstavljaju? One predstavljaju jake financijske interese, transnacionalne lobije koji zastupaju interese manjina političkih i ideoloških manjina. A s druge strane, mi e, građani imamo e, malo moći, e, malo novaca i ipak ovo svjedočanstvo je ovdje pred vama. Ova inicijativa, naša inicijativa, je poduprijeta s nizom dobrovoljaca kojim ovim, ovom prilikom odajem počast prikupila je podršku velike količine europskih građana kojima također zahvaljujem. Mnogobrojnije je bila ova inicijativa od svih dosadašnjih građanskih europskih inicijativa. U toj e, količini e, osoba, mnogo je dobrovoljaca i nitko ne djeluje iz financijskih ili osobnih interesa. Mi smo svi djelovali zato što smo pažljivo saslušali naš, našu savjest koja kaže da e, život svakog individual, svake individualne osobe započinje od začeća i da stoga je svaki ljudski zametak već individualno biće i zaslužuje život. Glavni razlog tog poštovanja je vrlo jednostavan osoba je više od neke stvari ili neke životinje. Svako biće ima savjest i može odrediti što je dobro i što je loše. I u skladu s tom savješću i s tom svješću mi tražimo, zahtijevamo da nijedan europski fond se ne koristi za financiranje aktivnosti kojima se uništavaju e, ljudski zameci ili kojima se predviđa da će dovesti do uništenja zametaka. Ako smatrate drugačije, onda mislite da je ljudsko biće jednako životinji. Ono što mi tražimo od europskih instanci jest da više poštuje ljudsko biće. Dva milijuna europljanja traže od europskih institucija, mi tražimo od europskih institucija da promisli o svojim vrijednostima, da napreduje na području e, čovječnosti. Taj napredak zahtijeva isto tako da smo svjesni činjenice da ljudsko biće počinje od trenutka začetka. Kao ljudsko biće i ono ima pravo, nepovredivo i urođeno pravo na život i zaslužuje pojačanu zaštitu strane društva zbog svoje ranjivosti. Danas se više ne možemo skrivati iza našeg neznanja kako bismo opravdali uništenje ljudskih zametaka i fetusa. Danas znamo, sama znanost nam to kaže, da je svaki individualan život kontinuitet, neprekidni kontinuitet od začeća do smrti. Mi znamo da je ljudsko biće od začeća eh, već eh, biće koje ima urođeno sve svoje karakteristike i osobine. Uništenje ljudskih e, zametaka je nešto što nećemo moći prihvatiti. Milijune ljudi su u skladu sa svojom e, savješću se izjasnili u tom smislu. Uspjeh e, ove inicijative je pokazatelj toga da europljani sve više postaju svjesni poštovanja koji zaslužuje svaki ljudski život. Mi već više godina tražimo eh, tako, buđenje svijesti i nedavni zakonodavni okviri u Europi i u Sjedinjenim državama, na primjer, su također eh, dokaz toga. Naša ljudska prava u Europskoj uniji, prije svega pravo na život i na dostojanstvo, su isto tako dokaz tog napretka. To je ono što tražimo, a ta e, molba nije nedostižna, realistična, ona je čak vrlo realistična, ali to znači da e, ne smijemo djelovati samo e, zbog kratkoročnih financijskih interesa. Poštovanje koje dugujemo ljudskom životu, i dostojanstvo svakog ljudskog bića je isto tako priznato u europskom i međunarodnom pravu. Zakonodavstvo Europske unije već zabranjuje u okviru istraživanja uništavanje e, zametaka. Imamo i uredbu koja to e, zabranjuje i to je dokaz da je svaki ljudski e, zametak dostojanstveno biće. Imamo i jednu konvenciju o biotehnologijama, a isto tako je i Europski parlament u jednoj preporuci izjavio da zametak i fetus mora u svakom smislu e, primati poštovanje koje je, koje je zasluženo kao ljudsko biće. Mi od europskih institucija tražimo da budu dosljedne i da izvuku zaključke iz E, činjenice da svaki ljudski zametak ima pravo na život. Naša inicijativa se stoga ne temelji samo e, na temeljnom moralnom načelu, poštovanju života i e, dostojanstvu, već isto tako i na socijalnim, pravnim i znanstvenim temeljima znanstveni temelj koji pokazuju da e, istraživanje na matičnim stanicama, na ljudskim zamecima je e, zastarjela metoda, socijalni razlozi koji pokazuju da takvi prakse ne poboljšavaju zdravlje majki, te isto tako e, pravni razlozi koji pokazuju da je zakonodavstvo EU unije nedosljedno na ovom području. Bilo nam je potrebno cijelo stoljeće kako bismo odustali od ropstva. Kako bismo priznali da je svaki čovjek jednako vrijedan, kako bismo priznali da je stranac jednako vrijedan nama. Već u tom razdoblju su političke, gospodarski i financijski interesi e, se suprotstavljali e, tome da se priznaje potpuno dostojanstvo i potpuna jednakost e, robovima. Danas je situacija ista i mi čujemo jednake argumente, e, vrlo e, argumente iz e, koristi kojima se žele eksploatirati ljudski život, da to ljudsko biće nije čovjek ili da barem nije jednako vjedan nama. Na posljedku, pa čak i iz gospodarskih gledišta, tako nešto bi bilo od velike koristi jer bi jer bi doprinjelo do tehnoloških inovacija. Isto tako bi to doprinjelo do napretku znanosti, jer bi tako znanost e, krenula istraživati drugim putem, e, pa i e, kad se radi o nepodijeljenim matičnim stanicama. To bi također bio velik napredak za čovečanstvo, kada bi Europa prestala financirati i poticati to masivno pobačaj i kada bi umjesto toga krenula u pravu, pravu politiku razvoja kojim se e, liječi sam uzrok smrtnosti i pobačaja u zemljama. Nećemo financirajući pobačaj poboljšati zdravlje majki, baš suprotno. Ako Europa želi poboljšati zdravlje majki u siromašnim zemljama, onda treba poboljšati zdravstvenu infrastrukturu, obuku medicinskog osoblja, higijenu. Zbog toga imamo veliku stopu smrtnosti majki. Nije tako što ćemo otvoriti vrata pobačaju, poboljšati e, zdravlje majki. baš suprotno, jer pobačaj čak i u industrijskim zemljama je jedna od e, snažnih uzroka smrtnosti kod trudnica. E, postoje dokazi da zemlje koje ograničavaju pristup povećaju, da su upravo one te koje imaju najnižu stopu smetnosti smrtnosti trudnica. Na primjer, Čili, e, Čile i Poljska i druge zemlje to pokazuju. pod izlikom da se želimo boriti protiv eh, smrtnosti trudnica je cilj eh, ovakve zdravstvene seksualne reproduktivne politike zapravo taj da se eh, iz temelja promijeni društvo u zemljama u razvoju tako što se ograniči njihova plodnost. Tako da se ograniči njihova plodnost. Radi se ni manje ni više o tome da u siromašne zemlje izvozimo zapadni e, životni stil e, koji se temelji na e, prije svega dakle, pobačaju u ovom području. Razlo, posljedica toga je da se uništavaju obiteljske strukture, a to je sam temelj društva. Kolonijalizam kolonijalizmom je zapad već djelomično narušio integritet tih društava, a sada ovim načinom se još više oslabljuju ta društva i te obitelji. Je li to europska ideja e, kako se pruža pomoć e, zemljama u razvoju? I ovom prilikom od institucija tražimo da radi bolje, da odustane od financiranja i promicanja pobačaja te da krene u razvojnu e, politiku koja će poštivati e, ta društva i te živote. Bilo da se radi o istraživanju, o industriji ili o razvoju, nijedan e, pravi napredak ne može se temeljiti na negiranju, eksploataciji i uništenju čovjeka od samog početka njegovog postojanja. Hvala vam. Muchas gracias, señor por expresar... Zahvaljujemo. Muchas gracias, señor Kupik, por expresar con tanta claridad el contenido. Još jednom e, zahvaljujemo gospodine Pupink na ovo vrlo jasnom izlaganju sadržaja inicijative. A sada ću zamoliti e, sve sljedeće govornike Muchas gracias. A partir de ahora voy a pedir a los intervinientes que... Dakle, zahvaljujem, ali od sada, eh, od sada molim sve govornike koji se ne drže svog vremena, eh, da se doista pridrže vremena dodijeljenog. Dakle, nisam očito odmah htjela biti jako stroga, ali molim, se, molim sve da se sada drže svojeg vremena tri minute, pa dajem sljedećoj govornici, gospođi s riječ, potpredsjednici odbora za pravne e, odnose. Hvala, mislim da neću govoriti više od tri minute jer e, smo ovdje u ime Europskog parlamenta i e, imamo čast zaprimiti e, ovu Europsku građansku inicijativu. Želim naglasiti da je Europski parlament e, učinio velik napor jer je ovo zadnji tjedan našeg saziva prije plenarne sjednice sljedećeg tjedna, no da nam je bilo važno poštivati rok kako bismo organizirali ovu javnu raspravu. Želim izraziti dobrodošlicu mojim kolegama, autorima te inicijative te Europskoj komisiji. Vidjeli ste da je tema vrlo složena i da zahtijeva da se tri odbora uključe u e, ovaj rad, dakle odbor za industriju i istraživanje i energetiku, odbor za razvoj te odbor za pravna pitanja e, u ime kojeg ja predsjedam e, ovom panelu kao potpredsjednica. Odbor za predstavnike je također pridužan odbor. Želim vam nekoliko riječi objasniti koja je uloga e, odbora za pravna pitanja, zašto smo prisutni na ovoj raspravi, ravnoj raspravi. Prema internom poslovniku e, Europskog parlamenta, odbor za pravna pitanja e, je kompetentno što se tiče više pitanja kao prvo odbor za pravna pitanja je taj koji provjerava pravni pravnu osnovu e, europskog zakonodavstva, bilo da se radi o direktivama ili uredbama. Zatim e, odbor za pravna pitanja je također nadležno što se tiče e, prava na, na intelektualno vlasništvo, te je odbor za pravna pitanja isto tako nadležan što se tiče etičkih pitanja veznih uz nove tehnologije. Možda ćemo sada krenuti isto tako i sa pitanjima e, koje su spomenute vezane uz ovu inicijativu. Što se tiče dakle, pravne osnove, e, mora nam ona biti potpuno jasna. Dakle, jasno moramo znati koji su ugovori, koje su e, direktive na temelju kojih možemo ovu inicijativu izraditi. Zatim, radi se isto tako o pitanjima dosljednosti koje je već spomenuto i o pitanjima koji su možda vezani uz neku promjenu ugovora. Dakle, ja želim jasno postaviti i to pitanje. Što se tiče e, pitanja veznih uz intelektualno vlasništvo, znamo e, sve što je vezano uz dakle, europski patent e, i zakonodavstvo vezano uz to. Tu smo potvrdili načelo izuzeća što se tiče mogućnosti patentiranja e, i potvrdili smo da se ne može patentirati ljudsko biće. To znači da ne, može postoja, ne mogu postojati patenti koji uključuju e, zaštitu e, istraživanja ili zaštitu trgovine o Eh, vezanih uz patente koji se tiču istraživanja na živo biće. To ne uključuje da eh, istraživanja na živo biće, da su takva istraživanja nemoguća, ali oni su dakle oslobođeni intelektualnog vlasništva. Zatim što se tiče etičkih pitanja, Odbor za pravna pitanja je izglasao više mišljenja koji se prije svega tiču e, direktive o e, normama veznih uz kakvoću e, ljudskih zametaka koji se koriste za transplantaciju. To je isto tako jedan vrlo važan napredak. Mikrofon je prekinut. a koji se tiče europskog zakonodavstva, ali neću navesti sva mišljenja, možda ćemo se moći vratiti još na njih. Mi smo toga vrlo, vrlo izbliza pratili ovu građansku inicijativu i vrlo nam je drago što smo vas primili i što možemo vršiti našu ulogu u okviru naših nadložnosti E, kao naš odbor, ali i kao Europski parlament. I sada predajem riječ, to vraćam riječ gospođi predsjedavajući. Hvala. Ahora voy palabra. Hvala gospođo Katekse. E, dajem riječ gospodinu Kašmanu u ime odbora za razvoj. Zahvaljujem e, predsjednice. Ja sam član odbora za razvoj Europskog parlamenta. Dakle, naš e, odbor bavi se time da EU e, pruži pomoć onima koji trebaju našu pomoć i da, da novac ulažemo na pametan način u drugim zemljama i e, na taj način pratimo sve svu razvojnu i humanitarnu pomoć koja se daje iz Europske unije i također e, donosimo, sudjelujemo u zakonodavstva za te razvojne aktivnosti. Znači današnja inicijativa traži zaustavljanje svakog financiranja svake aktivnosti koja e, ide u e, smjeru uništavanja ljudskog zametka i e, tražen je izmjena i amandmani niza zakonodavnih akata Europske unije uključujući i razvojnu e, pomoć e, i instrument za suradnju razvojnu pomoć te e, također u području zdravlja majki koji ponekad traže pobačaj, a to bi zapravo ograničilo i sudjelovanje Europske unije u financijskom sudjelovanju u razvojnoj pomoći koja ide u E, pomoć e, i za pomoć e, majčinstva i reproduktivnog zdravlja. Koje su dakle kompetencije Europske unije u tom području? Financiranje u međunarodnoj, u okviru međunarodne razvojne pomoći u okviru članka 108 Lisabonskog ugovora kaže se zemlje članice poštivat će svoje obveze uzimati u obzir ciljeve koji su odobreni u kontekstu E, dogovore organizacija, e, međunarodnih organizacija kao što su Jedinjeni narodi i e, milenijski razvojni ciljevi. Predsjednice, e, veselim se otvorenoj demokratskoj raspravi u ovom demokratskom domu. Nisam evo, iskoristio niti svo svoje vrijeme kako bismo malo nadoknadili danas već izgubljeno vrijeme. Hvala. Muchas gracias, señor Cashman, sobre todo... Zahvaljujem, eh, gospodine Cashman. Eh, a naročito što ste se to i držali svoga predviđenog vremena, dajem eh, riječ gospodinu Jaru u ime odbora za predstavke. Zahvaljujem. Doista mi je čast zastupati odbor za predstavke. E, i e, također e, u ime predsjednice zahvaljujem se eto na današnjoj prilici. Mislim da su ponekada europske institucije, možda predaleko od interesa europskih građana, to se može i osporiti ponekada, ali eto barem danas uvjeravam vas dame i gospodo da ste vrlo blizu Europskom parlamentu odnosno i Europski parlament je danas blizu ljudima. Dakle, e, ova mogućnost današnjeg sastanka je vrlo važna i kad smo govorili o tome gdje se nalazi moć, moć je ovdje u rukama naroda, u rukama građana. Doista sam sretna što evo drugi puta već u kratkom vremenu e, sudjelujem u javnoj raspravi e, uspješne građanske inicijative što pokazuje da model građanske inicijative iako se tvrdilo da to možda neće biti tako, jest uspješan i ostvariv i da će takvim i ostati. Inicijativa Jedan jedna od nas e, uspjela je skupiti 1,9 gotovo milijuna potpisa, dakle daleko više od granice od jednog milijuna, a i daleko više od e, prethodne građanske inicijative i na tome vam iskreno čestitam. I odbor za predstavke također e, povezuje građane Europske unije i institucije Europske unije. Imali smo već e, neke e, predstavke za zaštitu nerođenog života i mi kao odbor podupiremo današnju raspravu s velikim angažmanom i želimo da ova rasprava bude platforma za širenje znanja i mišljenja o ovoj temi. Jer važno je čuti različita mišljenja i stajalište kako bi svako mogao objektivno razviti svoje mišljenje. Stoga molim e, i potičem sve prisutne da uzmu riječ i predoče svoje gledište na ovu stvar. I na kraju, kao što smo rekli već i u e, uvodu, radi se jednoj etičkoj raspravi, raspravi etičke prirode, o vrijednostima društva i ovo i vrijeme za to je e, nešto što si moramo staviti na raspolaganje. E, rezultat, ova rasprava rezultat je ove uspješne građanske inicijative pa iskoristimo današnji dan kako bismo e, otvoreno razgovarali o ovo jednoj od ovih tema koja je tako kontroverzna. dakle, zahvaljujem još jednom na ovoj prilici. Hvala. Pues muchísimas gracias, señor Yar, y ahora le toca el turno a la Zahvaljujemo gospodinu Jaru. A sada riječima komisija prvim čas dati ti e, riječ povjerenici za istraživanje inovacije i znanost, gospođi Gigan Quinn. E, predsjednice, gospođo Madorel, e, gospođo Kastek, gospodine Kašman, gospodine Jare, Mm, članovi i tre juridive i peti odbora, e, članovi građanske inicijative. Doista mi je drago što mogu danas biti ovdje zajedno sa svojim kolegom, e, povjerenikom Pibalsom, e, po drugi puta slušati uspješnu građansku inicijativu dvije godine nakon što je uvedena ta mogućnost. U ime komisije pozdravljam organizacijske odbor inicijative. E, komisija želi osigurati da građani mogu iskoristiti u potpunosti svoje novo pravo koje uvodi Lisabonski ugovor. Vi ste drugi organizatori građanske inicijative koji imaju mogućnost prezentirati svoje mišljenja u ovoj kući. Vaša prisutnost ovdje dokaz je uspješnosti zajedničkih napora da ovaj zajednički instrument participatorne demokracije doista funkcionira. A i veliki je korak napred za europsku javnu raspravu od 1.4.2012. komisija registrira 24 inicijative koje pokrivaju niz pitanja kao što su okoliš, obrazovanje, telekomunikacije, medije i građanska prava. Dvije od tih inicijativa uspješno su podnesene komisiji, prva kao što ste rekli je prava na vodu i u tom eh, pogledu sigurno ste svjesni da je komisija izdala komunikaciju 19. ožujka, a druga inicijativa je vaša i jedan jedna od nas. Čestitam na prikupljanje 1,7 milijuna građana e, u 18 zemalja. Vaša inicijativa dobiti će punu pažnju svih nas danas prisutnih. Vaša inicijativa registrana je 11.5.2012. od strane komisije i nakon što su prikupljeni i verificirani potpisi, organizatori su podnijeli 28. E, veljače ove godine inicijativu komisiji. jučer poslije podne e, zajedno sa predstavnicima svih službi komisije sastala sam se s organizatorima ove inicijative na jednom informativnom i konstruktivnom sastanku gdje su organizatori imali priliku detaljno prikazati svoju inicijativu, pojasniti argumente i dati dodatna pojašnjenja. Danas je na redu da se zastupnici u parlamentu uključe u raspravu svakako visoki predstavnici glavnih e, uprava, gospodin Jan Smici, istraživanja i inovacija i gospodin Kornaro iz e, e, suradnje također su prisutni ovdje kako bi zajedno sa zastupnicima u parlamentu raspravili dva glavna poglavlja inicijative, a to je vrlo važno za komunikaciju koju će izdati komisija, pa ćemo pažljivo pratiti današnju raspravu. Zahvaljujem. Muchas gracias, I... Zahvaljujem e, povjerenice. E, riječ dajem e, gospodinu Pibaksu u ime opće uprave za razvoj gospođo Marijel, gospođo Kastex, gospodine Kašman, gospodine Jer. Dakle, e, poštovani e, predstavnici građanske inicijative, poštovani sudionici. E, gospođo Gegenquin, čestitam što je ovime iznesena druga uspješna građanska inicijativa. Vaše Sudjelovanje na današnjoj e, raspravi pokazuje koliko e, građanska inicijativa može uspostaviti izravni dijalog između institucija Europske unije i europskih građana. E, to pokazuje stvarni interes građana Europske unije za aktualna pitanja i time su dobrodošli i u institucijama Europske unije u formuliranju naše razvojne politike slušamo naše partnerske zemlje i građane u tim zemljama koji trebaju našu pomoć kako bi e, izašli iz siromaštva. A slušamo svakako i glas europskih građana. Naša ključna misao pri tome je promicati ljudsko dostojanstvo u svim njegovim oblicima, i staviti čovjeka u središte naših napora, iskorijeniti siromaštvo u skladu sa principima Lisabonskog ugovora. Naš pristup temelji se na međunarodnim obveznima koje smo preuzeli u, obliku milenijskih razvojnih ciljeva i međunarodne e, konferencije o populaciji i programu akcije. E, također, e, Osiguravanje zadatka e, podopiranja zdravlja žena i djece je kompleksan zadatak u kojemu je mnogo učinjeno, ali mnogo i proste za učiniti. U mojoj zemlji, kao, e, to je Latvija, e, je e, smrtnost 50 puta manja nego u Malaviju, na primjer, živorođene djece. Dakle, e, želim još jednom reći da e, i e, naše službe i kao što rekla kolegica Gen Queen komisija će pažljivo slušati vaš prijedlog i uzeti u obzir sve što je rečeno u okviru današnje rasprave. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Povjereniče Pibans. E, ovime smo zaključili uvodne govore. a Obzirom da kasnimo, krenimo odmah sa prvom panel raspravom u kojoj će se govoriti o financiranju istraživanja. Ponovno e, i na početku e, dajem riječ e, odboru građanske inicijative. E, rečeno mi je da gospodin Filipa Beri u ime E, građanskog odbora će e, govoriti prvi. Molim me ako možete e, i kako držite se svojih desetak minuta. Hvala vam. Jedan od ciljeva naših zahtjeva, kao što je istaknuo gospodin Puping, je spriječiti da se evropski novac koristi kako bi se financirali istraživački programi koji pretpostavljaju uništavanje ljudskih zametaka. To dovodi do potrebe za promjenom financijskih uredbi, djelovanja parlamenta kada je riječ o programu Obzor 2020. te višegodišnjih financijskih programa te izjava komisije. Moj je cilj dokazati koji su razlozi zbog kojih trenutni zakonodavni okvir ne poštuje, odnosno ne odgovara našim zahtjevima. L'articolo 19, paragrafo 3. Članak 19, eh, stavak 3 eh, koji utvrđuje program Obzor 2020. utvrđuje da se ne financiraju istraživanja čiji je cilj kloniranje ljudskih eh, zametaka. Ne financiraju se E, istraživanja koja modificiraju genetsko nasljeđe ljudskih bića kada bi, da, bi se takve modifikacije mogli učiniti nasljednima, te istraživanja e, ljudskih zametaka isključivo za potrebe istraživanja ili stvaranje matičnih stanica. Riječ je o nedostatnom zakonodavstvu puno rupa koje omogućava da se financiraju istraživanja koja prepostavljaju uništavanje ljudskih E, zametaka. Čak je dozvoljeno e, financiranje stvaranja ljudskih e, embrija, iako se to čini samo za potrebe istraživanja, odnosno stvaranja, odnosno dobivanja matičnih stanica. Također se u uredbi u stavku 4 članka 19 nalazi da se ne dozvoljavaju financiranja istraživanja u svim zemljama članicama. Te se ja sada pitam je li dobro financirati istraživanja koja nisu odobrena u svim zemljama članicama? Bili smo li se trebali za, za, zadovoljiti činjenicom da se novcem poreznih obveznika financiraju aktivnosti koje su možda i čak i nezakonite. Potom stavak 4 nadalje u članku 19 veli da se ne financiraju aktivnosti u zemlji članici ukoliko su one tamo zabranjene. I ja si postavljam pitanje, ukoliko ne bi postojala ova uredba, zna to znači da bi se mogle financirati i nezakonite aktivnosti. Trenutno zakonodavstvo omogućava da se određena istraživanja financiraju i ukoliko e, je to istraživanje nezakonito u 27 zemalja članica, dakle dovoljno je da je legalno u samo jednoj članici. Ukoliko jedna zemlja dakle odluči e, E, odluči e, financirati mješance između životinja i ljudi, ona bi mogla dobiti e, novac iz osmog okvirnog programa za istraživanje. Iako bi to možda u isto vrijeme bilo nezakonito u 27 preostalih zemalja članica. Jasno je da se tako otvara put smanjivanju etičkih standarda. Pravila koja se primjenjuju u zemlji članici mogu omogućiti toj zemlji da koristi sredstva iz europskog proračuna u koju plaćaju svi porezni obveznici. Dakle, to omogućava i svojevrsno zauzimanje pozicije za eh, zemlje sa nešto nižim etičkim standardom. Iz ovih podataka je jasno da uredbe, i te izjave komisije s njim povezane e, ne propisuju visoke etičke standarde, čak suprotno, one omogućavaju provođenje vrlo diskutabilnih e, postupaka. Komisija putem svojih izjava pokušala smiriti i primiriti ove kritike Međutim, e, za nas e, ove izjave nisu dovoljne. Na primjer, u njima stoji da se u svojim prijedlozima da Europska komisija e, neće izričito tražiti korištenje ljudskih zametaka odluka po tom pitanju je na istraživačima, odnosno znanstvenicima koji se bave tim pitanjima. Svaki projekt koji predviđa korištenje ljudskih e, zametaka treba proći jednu znanstvenu procjenu unutar koje nezavisni stručnjaci proučavaju potrebu korištenja ove vrste stanica. Dakle, što se ovdje zapravo utvrđuje? Utvrđuje se da znanstvena zajednica odlučuje samo o sebi zato što upravo ona određuje vlastite etičke standarde. Nadalje, dokument komisije utvrđuje da komisija neće nametnuti komisiji koja bude odlučivala o projektima E, propise koji se tiču istraživanja koji predviđaju uništavanje ljudskih zametaka. Međutim, onda se navodi e, nedostatak financiranja u ovom dijelu ne nameće potrebu nefinanciranja budućih e, faza istraživanja koje također podrazumijevaju korištenje ljudskih zametaka. Ovo na nešto jasniji način pokazuje da trenutna praksa komisije ne zadovoljava naše zahtjeve. Postoji jedan vrlo ozbiljan etički problem koji se tiče korištenja ljudskih zametaka u istraživanjima te koje se trenutno financiraju. Izjave komisije sadržavaju poziv da se putem privatnih e, fondova uništava ljudski zametak kako bi se dobili određeni stanični materijali te se potom koristili javni fondovi. Riječ je o neobičnom kompromisu, to je utvrdio i Europski sud u svojoj presudi u slučaju Brust. Naime, on uh, sudje isključuje mogućnost da se patentiraju mogućnosti koje podrazumijevaju uništavanje ljudskih zametaka, zato što je riječ o aktivnostima koje se protive ljudskom dostojanstvu koje Europska unija nastoji zaštititi. Istina je, kao što je rekla gospođa Kasteks, da nema zabrane na europskoj razini e, protiv ovih protiv vrste istraživanja koje podrazumijevaju uništavanje ljudskih, e, ljudskih zametaka. Te zabrane nema zato što je to unutar nadležnosti zemalja članica. Međutim, mi se nalazimo u jednoj neobičnoj situaciji. Evropska Unija u skladu sa trenutnim zakonodavstvom financira istraživanja čiji rezultat se ne može patentirati i upravo ta nemogućnost patentiranja ishoda istraživanja proizlazi iz činjenice da Unija smatra da se ta istraživanja kose sa zaštitom ljudskog dostojanstva. Mogla bih vam e, dugo pričati o ovim i sličnim stvarima, međutim već ovo dovoljno pokazuje e, nedostatak trenutačnog zakonodavnog okvira. To se vidi i u praksi. Želim vas e, podsjetiti da na internetu e, možete naći e, indikacije koje se tiču sedmog okvirnog programa za istraživanje koje e, raspolažu fondovima od 12 milijuna eura. Među njihovim ciljevima se nalazi takozvani alternative testing, to jest razvoj alternativnih testiranja na životinjama. Životinje bi se u tom slučaju zamijenile ubojstvom e, ljudskih e, zametaka. Naša inicijativa se temelji na vrlo jasnim e, pravilima. Ljudski zametak je jedan od nas, dakle one of us, zato što je on jedan od nas, onda uživa ljudsko dostojanstvo onako kako je to prepoznao Europski sud u svojoj presudi. Budući da on ima ljudsko dostojanstvo, to je cilj samo sebi. On dakle on se ne može koristiti za neke ciljeve koji ga se ne tiču, kao što mi ne želimo biti iskorišteni za nešto što nas se ne tiče i što ne želimo. Nitko ne bi prihvatio da se odrasla osoba ubije, a potom da se njezini, dijelovi njezina tijela koriste kako bi se vršila neka istraživanja koja bi možda dovela do otkrića novih e, lijekova. Postoje osobe, kao što je rekao gospodin Pupin, koji ne mogu e, prihvatiti ovu vrstu razmišljanja. Međutim, i netko ko gleda isključivo sa internetske strane, odnosno pragmatične strane, te osobe želim podsjetiti da se i unutar e, tog stajališta da bi Unija trebala prestati financirati istraživanja vezana u, uz korištenje ljudskih zametaka. S tim u vezi već 2006. nije bilo lako braniti stajalište onih koji su smatrali da su, da ova vrsta istraživanja donosi neka nova obećanja, pa tu se dodijelile nagrad, Nobelova nagrada onom koji je razvio tehnologije koje se ne baziraju na uništavanju e, zametaka. Tu je gospodin Kovijelo, profesor Kovijelo koji vam o tome može nešto više reći. Unutar zadnjih nekoliko desetljeća lobing, djelovanje lobista koji se zalažu za, ovo, za ova istraživanja su se temeljila na obećanjima koje su se kasnije pokazala neutemeljenima. Govorilo se da će se naći lijek za grozne e, bolesti, bolesti za koje se nadamo da nećemo od njih oboliti. I sada evo nakon više od sedam godina možemo ustvrditi da su to bila lažna obećanja, da su se mnoge nade dobronamjernih osoba se jednostavno nisu ostvarile. Dakle, ako gledamo sa te neke pragmatične strane, nije riječ o velikoj žrtvi za Europsku uniju ukoliko se donese odluka da se više ne financira ova vrsta istraživanja koja je sama po sebi vrlo kontroverzna. Ponavljam, mi ne tražimo da se ukinu europski istraživački programi, mi e, želimo osloboditi e, financijska sredstva kako bi ona bila na raspolaganju za neka druga vrsta istraživanja i htjeli bismo da nam ona donesu neku novu perspektivu. Hvala vam. Hvala vam. Nastavljamo sa nizom e, izjava u ime različitih e, parlamentarnih odbora. Dajem riječ kolegici Kasteks. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Gospodin Valin, ja sam u mom uvodu rekao da odbor za pravno pitanje koje ja ovdje zastupam je nadležan za razmatranje pravne osnove svakog zakonodavnog prijedloga. U ovom prijedlogu koji vi iznosite temeljite se prije svega na e, sudsku odluku Brustle. U mom e, uvodu već sam rekao da taj sudski slučaj kaže da postoji e, iznimka iz dakle, područja koje se smiju patentirati, no ta sudska presuda ne zabranjuje istraživanje na živim ljudskim bićima. Kao što ste kao što sam rekla, ta pravna osnova e, ona se temelji na toj e, sudskoj presudi sudskog presude Europskog suda pravde gdje kaže da znanstvena otkrića koja su prizašla iz postupke uh, gdje dolaze do uništavanja ljudskih zametaka da uh, se takve istraživanja ne mogu patentirati. No, uh, glavni odvjetnik je u svojim zaključcima spomenuo da je definicija ljudskog zametaka e, u okviru prava na patentiranje e, nešto što nije usporedivo sa definicijom ljudskih zametaka na drugim područjima i to izričito što se tiče e, prekida trudnoće gdje se uzima u obzir konfliktna situacija svake individualne osobe. Dakle, ako se temeljimo na pravnu odluku koja se temelji na, na sudskoj praksi, onda si moramo postaviti neka pitanja. Tu se radi o tome da je vaš prijedlog e, dvosmislen, to jest Pitanje je postavljate li etičku problematiku samog istraživanja na živim ljudskim e, bićima i na mogućim e, negativnim posljedicama koje mogu proizaći iz toga ili izričito se vaša, vaš prijedlog usmerava na praksu pobačaja i na e, ono što Europska unija čini kada se radi o financiranju pobačaja u e, zemljama u razvoju jer to je jednost Europske unije što se tiče prava pobačaja u okviru Europske unije to je nešto što je nadležnost država članica samih a ne europskih institucija. Dakle ovdje e, možemo raspraviti samo o tome u okviru seksualnog i reproduktivnog zdravlja i pomoći u razvoju i tu možemo e, osigurati e, i naše djelovanje na području e, prekida trudnoće. No, razumijete da su ta dva pravna područja različita. I stoga bih vas zamolila da pojasnite na koje se vi pravno područje oslanjate kod vaše inicijative. Radi li se samo o sudskoj praksi koju navodite u vašem izlaganju? Hvala. Pues muchas gracias, eh, señora Castex. I a continuación voy a hablar yo mismo. Hvala vam, kolegice Castex. Demo riječ eh, odboru ITRE. Kao što znate, ona se bavi evropskim istraživačkim politikama i u to ime ću vam se i ja obratiti. Podsjećam vas da sam bila izvjestiteljica za program Obzor 2020. Stav je odbora ITRE koji je postignut nakon dugo, dugog e, posla u kojem su sudjelovali svi sve, sve kolege iz svih političkih klubova koji se nalaze u parlamentu, te smo e, zajednički evo, došli do tog zajedničkog stajališta, na, na, na to smo potrošili evo gotovo dvije godine i bilo je vrlo interesantno raspravljati o sedamnaest projekata koji su se financirali tijekom e, ove dvije godine, a koji su se ticali istraživanja vezanih uz zametke i matične stanice. Projekti su nam pokazali da se E, dogovor o sedmom istraživačkom programu koji se tiče istraživačkih, koji se tiče etičkih načela, da je bila riječ o zbilja izvrsnom e, sporazumu kako za znanstvenike, tako i za e, najveći broj europskih građana. To nam pokazuju i podaci Eurobarometra da građani nastavlja podržavati ovaj program. Dakle, od početka djelovanja horizont, horizonta 2020, odnosno obzora 2020, zadržali smo jasno i odlučno stajalište koje je bilo jedinstveno, a koje se ticalo sporazuma iz 2007. Mi smatramo da ovaj sporazum treba zadržati i u, idućem, u idućoj fazi programa. Ovaj sporazum e, je podržalo i vijeće. To se nalazi i unutar teksta novog programa Obzor. Tamo je rečeno, ja ću sada to ponoviti, da će se sa obzorom 2020. ali kao i sa sedmim okvirnim programom da će se moći financirati istraživački programi sa, sa zamecima i sa matičnim stanicama koliko se e, držimo određenih uvjeta. Prvo, ovaj tip istraživanja se treba dozvoliti na međunarodnoj razini, to je rekao gospodin Vali, međutim e, treba dobiti odobrenje Nacionalnog odbora za etiku u kojoj se financira ova vrsta projekta. Potom treba proći proces e, znanstvene ocjene koju će dati nezavisni znanstvenici i to nakon što se opravdala potreba da se u istraživanju koriste zameci. Treće, mora se proći etička revizija i koja je vrlo stroga u dogovoru s Europskom komisijom, te četvrto, nakon što se ispoštuju prethodno navedeni uvjeti, slučaj po slučaj treba se usvojiti stajalište o, ovim, o izvođenju ovih istraživanja. Riječ je o vrlo važnim zahtjevima. Međutim, 18 zemalja članica u kojima je trenutno dozvoljena ova vrsta istraživanja postoji i nacionalno zakonodavstvo koje je vrlo strogo, a to su e, donijeli, dakle zastupnici koji su odabrali građani tih zemalja. Mišljenje odbora ITRE je da ovdje e, raspravljamo o istraživanju koje se vrlo strogo kontrolira sa znanstvenog, etičkog i demokratskog aspekta. Dakle, ja želim insistirati na jednoj točki. Dozvoliti ne znači primorati. Međutim, zabraniti da obzor 2020. financira istraživanja koja koriste zametke i matične, stanice. Ne znači da se neće djelovati na nacionalnoj razini. Jer bi se u tom slučaju, u tom slučaju bi došlo do kršenja osnivačkih ugovora. Ono što možemo prihvatiti je da će to utjecati na razvoj europskog istraživačkog sustava i da će to donijeti negativne posljedice. Sama sebi ću evo skratiti vrijeme dodijeljeno za riječ. Želim samo istaknuti da je ovo naše stajalište, da je to stajalište vrlo jasno i da je to stajalište koje branimo od početka, jedinstveni smo, dakle na razini svih političkih klubova i da ćemo nastaviti braniti svoje stajalište. Međutim, želim vas uvjeriti da smo poštovali senzibilitet e, svih i rezultat do kojeg smo stigli unutar programa Obzor 2020. E, se, se e, ogleda u etički odgovornom istraživanju, u istraživanju koje će omogućiti znanstveni napredak, ali koji uključuje i boljitak našeg društva. Merci. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a pasar. Um... Hvala vam. Hvala vam. Sada ćemo uh, peći na pitanja. todo el tiempo del mundo. Ljudska građanska inicijativa će imati vremena e, na raspolaganju za odgovore, ne brinite. Mm, nisam dobar moderator zato što sam jako velikodušna, međutim smatram da trebam uvesti reda. Sada ćemo e, saslušati pitanja i nakon toga će predstavnici građanske inicijative odgovoriti na ta pitanja. Mnogi su zatražili riječ i ja im i moram dati. Sad ću pročitati imena onih koji su se javili za riječ. Senjor Golish, senjor Mikalo Nikolašik, senjor Peteler, la senjora Carvalho, el senjor Celeski, el senjor Pietrovicki,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 Dobro, to su sva imena koje smo prikupili i sada ćemo zaključiti popis govornika. A comenzar, por favor, dos minutos para cada pregunta. La señora... Počnimo i molim vas dvije minute po pitanju. Zastupnica Interveld. Thank you, chair. Um, on, I have to say I'm, uh, I'm glad that the, the initiative gives us... A želim reći da nam ova inicijativa omogućava ovu raspravu s kojom se ne slažem, odnosno ne slažem se s onim što se ovdje traži. Uskoro ću se pozabaviti e, suštinom, međutim e, zaprepašćena sam e, ovim zahtjevom gospodina Pupinka koji traži održa, skraćivanje javljanja za riječ zastupnika, naročito gospodina Kešmena, mi imamo pravo govoriti, imamo pravo govoriti u ime ljudi koji su nas izabrali gospodine Pupin. Um, Drugo, e, jako me zanima stajalište komisije o suštini. Nisam čula konkretan odgovor na tvrdnje koje su proizašle iz građanske inicijative. I treće, iako trebamo sagledati zakonodavni aspekt, ovo Ovdje se zapravo raspravlja o vrijednostima. Ja vam čestitam na prikupljenju gotovo 2 milijuna potpisa, međutim želim vas podsjetiti da postoji više od 500 milijuna europskih građana koji nisu potpisali vašu peticiju. And I will personally oppose your i ja ću se osobno sprotiviti vašim zahtjevima sve do kraja, zato što vi govorite o dostojanstvu. A što je sa dostojanstvom milijuna ljudi koji se oslanjaju na znanstvena istraživanja? Što je sa dostojanstvom svih onih žena koje nemaju pristup legalnom i sigurnom pobačaju, već se oslanjaju na prljave pobačaje, na crne pobačaje žene? Umiru moraju živjeti sa posljedicama. Vi napuštate te ljude. I ja ću se osobno uvijek protiviti i to svakom pokušaju da se dokinu e, sredstva za, i za znanstvene istraživanja koja pomažu ženama. Muchas gracias. Hvala vam kolegice Intveld, riječ ima kolegica Lunaček. Hvala vam. Ja se ću slijediti liniju svoje kolegice Interveld. I meni je drago da imamo priliku raspravljati o ovom pitanju. Upravo je Europski parlament od komisije tražio da imamo ovu raspravu. Bez našeg djelovanja ne bismo danas ovdje sjedili, te mislim da bi nam inicijativa trebala dozvoliti da govorimo. Riječ je o e, domu izabranih političara od strane europskih građana. Želim se pozabaviti sa dvije stvari koje me zabrinjavaju unutar vaše inicijative. Dolazi od strane vrlo konzervativnih kršćanskih vrijednosti, a ovaj kontinent je kontinent različitosti, različiti, različitih etničkih grupa, jezika, pa tako i vjere. I kada se govori o religiji, ljudi na ovom kontinentu mogu biti kršćani, mogu biti židovi, muslimani ili neke druge vjere ili mogu biti agnostici, odnosno ateisti. I kada spominjamo tri glavne religije, kršćanstvo, islam, islam i judaizam, mnogi smatraju da, odnosno vjeruju da život započinje začećem. Međutim, u, judaizmu to se e, smatra se da život počinje 40 dana od začeća, a i muslimani misle kad e, smatraju da duša uđe, ulazi u zametak negdje između 40, odnosno 120 dana od začeća. A te isti i agnostici pak imaju sasvim druga, različita mišljenja. I zato vas želim pitati kako možete podržati inicijativu koja se protivi e, vjerovanju mnogih drugih europskih građana, te želim pitati komisiju kako će se pozabaviti s time. I druga primjedba. Govorite o dostojanstvu, o dostojanstvu ljudi. Znate li da svakog dana na ovom planetu 800, 800 žena umire zbog komplikacija u trudnoći, odnosno pri porodu, zato što nemaju pristupa dobroj zdravstvenoj skrbi i programima, zato što nemaju e, pristupa sigurnom pobačaju. Znate li što se događa u zemljama u kojima pobačaj nije siguran? Žene idu u nečemu što se u mom jeziku zove Engelmacher, to znači da žene umiru, odno, ili djeca umiru zato što su pobačaj nesigurni. Ja sam prije više godina bila e, članica pokreta za stanovništvo i razvoj i tamo smo se bavili ovim pitanjima, situacijama u kojima žene umiru, dakle govorimo o 800 žena dnevno. To je gotovo jednako broju članova parlamenta. Hoćete li zbilja glasovati za to da te žene nastave umirati? A ver. Muchas gracias, la señora Zabroska. Eh, Hvala vam, kolegica Zabroska. Ima pitanje pridržavanja poslovnika. Hvala gospođo predsjednice. Ja bih zamolio e, moje kolege da se koncentriraju na temu prvog e, prvog panela, jer sve ćemo pomiješati i zatim će i rezultati biti e, dosta neučinkoviti. Hvala. Hvala vam, kolegice Zabroska, imate pravo. Htjela bih da se držite tema prvog panela i dodijeljenog e, vremena. Imamo jako puno zahtjeva za riječ i vidim da se i ovdje izražava određeno i reakcija na određene intervencije. Voilà, est-ce m'entend Oui. Čujete li me? Da. Ako bi mogli staviti vrijeme, početak govora na nula, poštivat ću to vrijeme. Slušao sam sa velikim interesom ono što je rečeno, prije svega što se tiče e, mojih dvaju kolega, prethodnih govornika, s kojima ne dijelim u potpunosti stajalište, jer ne samo u kršanskoj sredini, već i u židovskoj te muslimanskoj sredini, mi osuđujemo uklanjanje, uništenje djece prije rođenja, dakle neovisno o tome kada e, je ljudsko biće doista počinje biti ljudskim bićem. Isto tako radi se tu i o drugim filozofijama, agnostici i tako dalje, a s druge strane znanosti e, koja nam je pokazala da ljudski život u potpunosti e, počinje već od samog trenutka začeća. Također sam sa mnogo interesa slušao ono što su rekli moje kolege, prije svega e, predstavnici odbora. Gospođa potpredsjednica Kasteks je rekla da E, se ne može patentirati e, ljudsko biće. Dakle, već sada unutar zakonodavnog okvira Europske unije. Ali čini mi se, ako se ne varam, da ono što traži građanska inicijativa koju ja osobno podržavam, da se ne traži samo da se e, ne patentira ljudsko biće, već da se ne uništava ljudsko biće paradoksalno je reći da se ljudsko biće ne može patentirati, ali da postoji mogućnost da se ono uništi. Čini mi se da ovdje imamo e, suprotnost koja nije u skladu sa Europskom konvencijom o e, ljudskim pravima i e, isto tako i s većini moralnih i etičkih vrijednosti našeg, našeg društva, ono što nam je zajedničko kao civilizaciji mislim da su ovi elementi koji su nam e, prednošeni dosta uvjeravajući, prije svega što se tiče e, toga da se Europska e, linija, da se Europska unija uskladi sa etičkim pravima svojih država članica. Dakle, ako su mogući eksperimenti u jednoj državi članici, onda bi moglo biti to legitimno kada govorimo o europskim financiranjima. Isto tako, što se tiče argumenta subsidijalnosti koji je naglašen, dopustite mi nešto o tome kažem, ja uopće ne smatram da ova e, građanska inicijativa koja je u tijeku e, dovodi u pitanje načelo subsidijalnosti. Radi se o tome da sami sebi zadajemo neke granice samim našim financiranjima. Čini se da Europska unija e, ukine financiranje ove ili one aktivnosti e, nipošto e, ne zadire u prava pojedinih država članica i stoga mislim da je ova inicijativa legitimna. Kad, a ono što treba vidjeti jest je li ljudsko biće ne samo sredstvo e, znanstvenog istraživanja, e, već i jedno od samih subjekata. Hvala vam. Molim kolege da se drže dodjeljenog vremena. Hvala vam gospodine Golniš. Riječ ima zastupnik Nikolašik. Very much. Uh, um, I, I would like to welcome the Hvala vam. Htio bih pozdraviti građansku inicijativu. Mislim da je riječ o povijesnom događaju. Imamo gotovo dva milijuna potpisa koje podržavaju ovu inicijativu. Riječ je o europskim građanima i oni imaju pravo izraziti svoje stavove. Drago mi je što je komisija, Europska komisija registrirala ovu inicijativu i što će se nastaviti njome baviti. Govorim kao zastupnik i kao liječnik i podrobno sam pratio kao specijalist za bioetiku da se unatrag nekoliko minuta govorilo o napretku dok se uništavaju tisuće zametaka i to za nešto što se ne može dostići, odnosno zbog lažnih e, obećanja. I želim se sada malo objasniti. Mm. Čelije ne rade ono što mi želimo da ono rade. To nije slučaj sa ljudskim zamecima, one se dijele i tijekom vremena postanu fetus, odnosno dijete na koncu. Riječ to je njihova namjena, one se ponašaju na taj način. Povelja o temeljnim pravima spominje ljudski, ljudsko dostojanstvo, pravo na život, nepovredivost ljudskog dostojanstva. Zato je neobično da Europska unija podržava povredu tog dostojanstva. Govorimo o gubitku ljudskih života. Dostojanstvo se mora zaštititi od početka ljudskog života, bilo da je riječ o židovima ili o agnosticima. To je vrlo jasno istaknuto i u presudi Brusle protiv Greenpeacea. I želim istaknuti da se strategija Obzor 2020. bazira na tri stupa i citirat ću na izvrsnoj znanst, znanosti, industriji i društvenim izazovima. Moje pitanje je da li se zbilja istraživanje matičnih stanica i zametka, da li ono doprinosi ostvarenju ovih ciljeva, dakle izvrsna znanost. Sa etikom koja je dovedena u pitanje, to nije moguće. Za industriju nije moguće patentirati dostignute, spoznaje te komercijalizirati ljudsko tijelo. I treće, društveni izazovi, kakva je situacija sa nepoštovanjem embrionalne faze života? I sada ću dovršiti, gospođo predsjedavajuća. Je li to način na koji želimo povećati našu konkurentnost u Europskoj uniji? Definitivno ne. Hvala vam. Ah, muchas gracias, señor Mikolašik. Voy a dar la palabra al señor Peterle. Hvala vam rečima, zastupnik Peterle. Tiene la palabra el señor Peterle. Riječ ima zastupnik Peterle. Hvala vam. Kolege, dragi pobudniki, ja sam vesel te pobude, vesel... Poštovani kolege, poštovani zastupnici građanske inicijative, E, Veselim se ovoj inicijativi i drago mi je što je gotovo 2 milijuna europskih građana zatražilo da govorimo o samim temeljima Europske unije. Prije nego e, što je potpisan prvi sporazum za, e, odnosno govore Evropske unije, stavljeni su temelji te nove zajednice koji počivaju na ljudskom dostojanstvu i to je također zacrtano i u E, povelji o e, ljudskim pravima. I tu se govori također i o nepovredivosti ljudskog života. Današnja inicijativa e, dovela je do toga da danas moramo još jednom porazmisliti o tim samim temeljima našeg zajedničkog suživota i života. Ovdje nam nije potrebno raditi sada show za kamere, niti sada tu isticati koje su razlike među nama. Naravno da postoji takvih razlika, ali svejedno ono što želimo je u Europskoj uniji pronaći zajednički nazivnik među svima nama i dobar odnos prema ljudskom životu u najranijoj fazi, za to postoji potreba. E, tu se dakle postavlja pitanje e, stanja e, iz statusa znanosti i napretka, ali i statusa i stanja samog ljudskog života. Vjerujem da e, ljudskom e, embriju zametku ne možemo zanijekati status e, ljudskog života i čovjeka. I ono što nam kažu i suci, sud, Europski sud također predstavlja vrijednost Europske unije i ne smije biti krivo tumačeno niti i smijeno. Ne, ne nerođena djeca ne ugrožavaju niti političare, niti ljevi, niti desni politički spektar. To me uopće ne zanima, naime. Ono pitanje koje se ovdje postavlja i koje me interesira je što je to humana čovečnost u Europi, a to je poštovanje e, života u svakoj fazi, jer ni biolozi ne znaju kada točno počinje život i u jednoj ranoj fazi kada već e, imamo e, početak ljudskog života moramo se pitati kako zaštititi tog čovjeka koji se ne može sam zaštititi zato zahvaljujem na ovoj građanskoj inicijativi koja je aktivirala toliko mnogo od nas i hvala na ovoj raspravi danas e, gospodine Peterle, izvolite još dvije minute Zastupnica Karvaljo ima riječ. Hvala vam. Pozdravljam ovu inicijativu koja se bavi ovako složenim pitanjem. Ja sam bila jedna od izvjestiteljica zadužena za program Obzor 2020. Bavila sam se ovim specifičnim programom zajedno sa svojim kolegama. Što se tiče ovog programa, imali smo velik konsensus u vezi s njim u Europskom parlamentu na prijedlog Europske komisije kada je riječ o istraživanjima koje uključuju embrionalne i matične stanice, da se ti programi trebaju održati, odnosno zadržati. Na, se nastavljanje sa prakse predložene sedmim okvirnim istraživačkim programom. Tamo smo imali čitav niz zaštitnih e, klauzula koje su vrlo jasno navedene od strane mojih kolega, zato ih e, neću sada ponavljati. Ovaj postupak je uveden od strane Portugala 2004. kada sam ja bila ministrica znanosti i zajedno sa svojim državnim tajnikom uveli smo ovo rješenje nakon e, dugog zastoja tijekom kojeg nismo uspjeli naći sporazum. Tada smo ugrozili početak, e, početak sedmog okvirnog istraživačkog programa te se ovaj postupak pokazao jedinim oko kojeg smo se mogli složiti u vijeću. Tijekom izvođenja ovog programa mislim da se, da se postupak uspio e, nosi, unositi sa svim izazovima. Tijekom pregovora o programu Obzor 2020. Mi kao izvjestitelji podržali smo ove postupke, međutim e, održali smo vrlo široke konsultacije i to sa znanstvenicima, sa organizacijama pacijenata. To je bilo od ključne važnosti kako bismo nastavili sa potporom postupaka koji su se održavali tijekom sedmog istraživačkog programa. Želim reći da govorim u ime kolegice Vicky Ford koja je bila izvjestiteljica iz Sijene iz kluba ECR i ona danas ne može nazočiti ovom sastanku a s njom sam održala čitav niz sastanaka sa znanstvenicima. Dakle, ovaj specifični program. Okvirni program dobio je jednoglasnu podršku u odboru ITRE te veliku e, podršku na plenarnoj sjednici te slažemo sa vijećem po pitanju ovog programa. Dakle, što se tiče mog iskustva pregovora o sedmom okvirnom programu, pa i sada vezano za program Obzor 2020. Osjećam da je trenutna situacija uravnotežena i zapravo jedinako koje se možemo složiti unutar tri organizacije koje se zalažu za nastavak znanstvenih programa na dobrobit Europe. Hvala lijepa, gospođo Carvalho. Izvolite, sljedeći govornik. Hvala vam predsjednice što ste mi predali riječ. Prije nego što se dotaknemo ove točke, želim se osvrnuti što je rekao prvi govornik, te e, zamoliti za malo skromnosti kada ovako podriva dva milijuna e, potpisa. Mi tu zastupamo naše izborne jedinice e, molim vas ne sada, ne, vrijeme je dragocjeno, vrijeme je novac a mi zastupamo nekoliko tisuća građana samim time, stoga to ipak treba poštivati. Zatim, što se tiče instrumentalizacije ljudskih zametaka, to je jedan od e, glavnih e, znanstvenih, ali i prije svega pravnih i etičkih e, problema. To moramo toga moramo biti svjesni. Jednostavno, priroda nije tražila od nas ljude da promijenimo pravila života. Početak je početak, to nije demokratsko pitanje. Naše definicije su demokratski razrađene, ali one ne dovode u pitanje samu stvar, to je dakle jedna od glavnih stvari. A zatim kao predstavnik socijalnih e, znanosti, drago mi je što e, vidimo ovdje našeg povjenika gospodina e, Smica koji je rekao da što se tiče programa i državne pomoći u socijalnim područjima da je to nešto što može pomoći i ovome što, o čemu danas govorimo, dakle o ljudskim zamecima, dakle pružanje e, siromašnim ženama prije svega. Često se događa da više branimo životinje nego ljude, nažalost ja to primjećujem i u ovom domu. I ove detaljne reference, na primjer gospodin Kašman, jedan od tih koji to brani, kada se kaže, više puta sam to čuo, da žena ima pravo donošenja odluke o vlastnom tijelu. Gospodin Kašman, žensko tijelo, uključujući i zametak u njenom tijelu, je li to samo njeno tijelo ili to nešto drugo? E, pokušajte si postaviti to pitanje i odgovoriti na njega. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Pietrovovski je sljedeći. Hvala vam, e, gospođo predsjednice, dame i gospodo. Početak života od e, začeća do smrti treba zaštititi. Ne smijemo vršiti e, eksperimente na ljudskim zamecima. To je poruka ove građanske inicijative. Ja se s njom identificiram te im čestitam što su uspjeli prikupiti dovoljan broj potpisa. Ne slažem se sa gospođom Lunaček koja tvrdi da ova rasprava i da je ovaj sastanak nešto što zaslužujemo, e, što, što je dijelo Europskog parlamenta, to je općenito dijelo ove građanske inicijative. Radi se o snazi europskih građana, o gotovo e, dva milijuna potpisa koje su prikupljeni. Gospođa Intveld pokušava umanjiti taj broj, ali taj broj je ogroman je, li toliko osoba glasilo za vas na europskim izborima? Ako da, koliko više osoba od dva milijuna građana su glasovali za vas? Mi se ovdje sastajemo kako bismo ukinuli istraživanja na ljudskim zamecima i nažalost je to zadnji e, sastanak Europskog parlamenta u ovom sazivu. Ne znam da li je to dobro, ja bih rekao da je to loše, a isto tako bih upitao Europsku komisiju, budući da je i njihov mandat skoro pri kraju, a isto tako i saziv Europskog parlamenta, hoćete li s vašim nasljednicima eh, i sljedećem parlamentu eh, predati ovakvu važnu temu? i još jednom e, želim iskazati moju podršku u inicijativi. Imate našu podršku. Hvala. Hvala vam. Imamo javljanje za govor vezan uz poslovnik. Gospođo Intveld, izvolite. Samo za pojašnjenje, jer me se sada već dva puta spomenulo, da pojasnim odgovornosti. Kao prvo prethodnom govorniku. Europski parlament je i dalje zakonodavac. Da, mi odlučujemo o ovim temama, a ja, gospodin Zalevska, sam isto tako e, odgovorna za svoje vlastito tijelo. E, Mir, molim vas, ovo nije bilo javne za riječ poslanika i stoga vam oduzimam riječ. Gospodin Prodi sada? Ne, gospodin Paška, izvolite. Hvala vam, e, gospođo predsjednice, dame i gospodo. Europsko zakonodavstvo se temelji na e, rimskim ugovorima i na starim rimskim zakonima. Stari rimljani su također e, vidjeli da postoji odgovornost e, i za nerođeno djece, djete i djeca poginulih vojnika su imali pravo nasljedstva od svojih očeva. Dakle, pravo nerođenog djeteta je nešto što uživa dugu tradiciju u Europskoj uniji. Nakon drugog svjetskog rata smo usudili Mengelea. A e, ova građanska inicijativa ukazuje na nedosljednost e, u europskom zakonodavstvu i mislim da već samim time ona zaslužuje e, da budemo vrlo odgovorni. Hvala vam. Eh, izvolite, sljedeći govornik. Grazie. Ehm, eh, credo che... Eh, Hvala vam. Ja mislim da kada je riječ o začeću, da se nakon toga dovršava genetsko nasljeđe i već možemo govoriti o osobi. Dakle, osobi, takvoj osobi moramo priznati njezino dostojanstvo i to se nalazi u temelju našeg suživota. To nije samo rezultat e, vjere. Dakle, metkom se ne može zametak se ne smije instrumentalizirati. A po meni postoji jedan etički problem. Ovo stajalište isključuje pravo na pobačaj. I postavljam se pitanje, a to pitanje postavljam i vama. Postoji li analogija između uzimanja organa iz e, leša, je li to jednako sa uzimanjem stanica iz jednog mrtvog zametka? Hvala vam. Muchas gracias, señor señora Staras. Hvala, gospođa Staras, izvolite. Signora Staras no Gospođa Staras nije ovdje. U redu onda gospodin Oreha ima riječ, izvolite. Eh, eh, Hvala vam. Želim zapravo samo iznijeti nekoliko razmišljanja nakon što sam eh, saslušao predsjednike građanske inicijative. Mislim da e, zastupnike Europskog parlamenta e, moramo, po mom mišljenju, pohvaliti što uspjevaju voditi raspravu pod ovim uvjetima. Jer često se žalimo i na to da e, europske stranke imaju velikog utjecaja i često uopće ne znamo zašto sastanci poput ovog danas e, se ne uspijevaju slobodno razvijati zato što unutar parlamenta postoje razna strujanja koja su vrlo dominantna. To znači da mi kao zastupnici Europskog parlamenta, po mom mišljenju, moramo biti svjesni činjenice da ovdje jasno e, vidimo koja je naša uloga. I kao drugo ne možemo raspravljati o svemu onome što građanska inicijativa ne zastupa. U ovom e, istraživačkom e, konceptu e, nema zadiranja u načelo subsidijarnosti, Znači, ne radi se o vjerskim vrijednostima, ne radi se o pobačaju, radi se o uništavanju ljudskih zametaka, radi se o ljudskom dostojanstvu i radi se o e, dostojanstvu e, tog e, bića koje se ne može braniti, koje je bespomoćno. O tome se radi. I sada se već približavam kraju mojih primjedbi. E, čuo sam nekoliko komentara gdje se govori o potpisima e, koje su podneseni za ovu inicijativu i mislim da ne postoji bolji znak od toga da da mi ne poštujemo takve građanske inicijative. Sada imamo 1,7 milijuna potpisa. To možda nije mnogo, ali e, bismo li trebali zbog toga zanemariti to pitanje? Bismo li trebali na taj način diskvalificirati građanske inicijative? Ako da, onda e, ćemo se ponašati potpuno antidemokratski i antieuropejski. Radi se o brojevima potpisa koje ne možemo usporediti sa e, onima e, koje zastupaju europski zastupnici kao građane građanska inicijativa mora se moći slobodno e, izjasniti, imamo svi naše mišljenje, imamo pravo slobodno ga izraziti i e, tu, nam je mogućnost pružena danas i stoga vas, e, vas želim, vam želimo zahvaliti za ovu inicijativu. Hvala vam, gospodin Stanley je sljedeći govornik. Sala. Gospodin Stanler je ovdje, izvolite. Gospođo predsjednice, kao prvo jedna stvar vezana uz postupak jer to nije još rečeno. Niti gospođa Cashman, niti vi gospođo predsjednice, niti gospođa Kastex niste govorili u ime odbora, niti odbor za istraživanje, niti odbor za pravna pitanja, niti odbor za razvoj nije donio odluku o ovom pitanju. Dakle, ono što ste vi izrazili su bila vaša privatna politička mišljenja. To treba jasno naznačiti, to je od odlučujuće važnosti. Obzor 2020. nije privatan. Kao drugo želim reći nešto svima onima koji su kritizirali ovu inicijativu. Naime, građana uvijek želimo uključiti u to, ali na koncu ga uključujemo samo u ono što zastupaju određene političke snage. Kada to nije slučaj, onda je građan odjednom distanciran, njega se izolira i on, je, on predstavlja neugodu. Zatim, kao treće, financiranje programa pobačaja putem Europske komisije te patentiranje ljudskih zametaka, to je već e, sto puta spomenuto, je nešto što je suprotno europskom europskom pravu. Dakle, inicijativa ne zahtjeva ništa drugo nego da Europska unija e, se pridržava svog vlastitog zakonodavstva. To je potpuno legitiman zahtjev velikog broja građana. Dakle, apel je upućen um, Europskoj uniji i tome da Europska unija poštuje svoje odredbe. Ništa se više od toga ne traže. I ova građanska inicijativa s pravom kaže da se trudnicama mora ponuditi nešto drugo, uh, drage moje dame, prethodne govornice. Dakle, njima se treba ponuditi nešto drugo kao pomoć osim uh, uništenja uh, nerođenog građanina. Četvrta točka. Drage kolegice sa strane ljevice, etička, etički problem o pravima nerođenog građana, nerođenog bića nećemo riješiti tako što raspravimo o etičkom problemu osobe koja sudjeluje u ubojstvu. Pravo nerođenog bića e, ne ovisi o tome hoće li onaj koji sudjeluje u njegovom ubojstvu e, biti okriven ili ne. Dakle, tu se miješaju razna, razna temeljna e, pravna načela koja su nepomirljiva. I zatim, dame moje, e, pobačaj je uvijek smrtan za nerođen građan, na nerođenog građana, a ne uvijek za majku i hvala Bogu. Iz toga država treba zastupati e, biće koje uvijek umire pri pobačaju i pružati pomoć majkama da uopće ne moraju ići na pobačaj. To je moja zadnja točka. Muchas gracias. Tiene la palabra señor Cassini. Hvala, gospodin Cassini sljedeći govornik. Još jednom vas podsjećam na to da ne smijete pomiješati meš, teme. Kolega Hvala vam, želim se nadovezati na ono što je rekao kolega Prodi. Ako postoje osuđenici na smrt, oni su mrtvi. Ali dozvoliti e, vađenje organa iz trupla u, ne, u nekim zemljama zabranjeno. Međutim, ovdje govorimo o istraživanju na zamecima. Dakle, nije riječ o korištenju mrtvih zametaka, već se govori o ubijanju zametaka kako bi se dobile stanice. Ne želim govoriti o pobačaju jer riječ o sasvim drugoj temi. U pobačaju postoji postojanje ljudskog bića u jednom drugom biću i to zahtjeva drugačiji pristup od onoga kada je jedno biće odvojeno od drugog bića, te se poduzima nešto da bi mu se učinilo nešto nažao. Dakle, ne govori se ovdje o spričavanju znanstvenog istraživanju. Radi se o istraživanju koje provodi Europska unija. Zanima me kako to da je Europska unija intervenirala u Mađarskoj kada su se fondovi koristili da bi se govorilo protiv prava na pobočaj, tu se Evropa govorila skinite te plakate, ne može se sa europskim novcem spriječavati pravo na pobačaj. Dakle, ja smatram da ovdje treba postojati ravnoteža. Europa treba biti neutralna, ne zauzimati stajalište. Mislim da je riječ o vrlo važnoj poziciji. I još jedno pitanje želim postaviti. Riječ je o jednoj od prvih inicijativa koja je prikupila najveći broj potpisa. Ne traži se instant rješenje na pitanja koje si postavljamo. Tražimo da se o tome nastavlja raspravi, s raspravom. Traži se parlamentarna i znanstvena rasprava. Dokinuti to, to bi značilo igrati na kartu populizma, na kartu nepovjerenja u Europu. A kako bismo postigli da raste vjera u Europu, potrebno je da se u idućem sazivu parlamenta raspravlja o ovim stvarima. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Van Dalen. Hvala vam, gospodin Van Dalen, izvolite. Voorzitter, laat ik beginnen om mijn welgemeende... Hvala vam. Kao prvo želim izraziti iskrenu čestit veliku iskrenu pohvalu onima koji su dio ove inicijative koji su danas ovako jasno iznijeli svoju viziju. Ja podržavam inicijativu i to zbog dva razloga. Kao prvo zato što se u potpunosti slažem s vašim viđanjem e, života. A kao drugo, gospođo predsjednice, podržavamo inicijativu zato što mnogi kolege u ovom domu, uvijek iznova žale o jačini velikih lobija, a upravo ovdje kod ove inicijative gdje dakle vidimo da, da je u njoj sudjelovalo tisuće dobrovoljaca, da je prikupljeno toliko potpisa, gdje se oni suprotstavljaju e, komercijalnom lobiju biomedicinskog e, svijeta, koji prije svega istražuje na ljudskim zamecima i na tkivu dobivenog od njih. I na posljedku pitanje upućeno gospodinu Pupingu. E, gospodine Puping, ima li vaša inicijativa isto tako i neke prijedloge e, što se tiču e, podrške financijskih e, sredstava koje pruža Europska unija da se dakle e, da se dakle ta sredstva preusmjere sa istraživanja na zamecima na druga vrsta istraživanja koje e, vrše istraživanja na drugačijim način, na drugačijim e, matičnim stanicama. Na primjer, postoje istraživanja na matičnim stanicama koje se dobivaju iz tkiva crijeva. Imate li dakle nekakve prijedloge kako bi se mogla dogoditi ta promjena? Hvala vam. Gospođa Gomez, izvolite. Hvala vam, ja sam u potpunosti protiv ove inicijative. Ja mislim da žene imaju pravo kontrole nad svojim tijelom i mislim da ova inicijativa žele dovesti u pitanje seksualna i reproduktivna prava milijuna e, osoba, ne samo europljanja, nego milijuna e, osoba diljem svijeta. I mene zanima tko se nalazi iza te inicijative. Ne želim sad dovesti u pitanje da je toliko i toliko građana potpisalo ovu inicijativu, ali koja je pozadina e, tih zaklada, zaklada Vita Nova ili jedna zaklada koja ima sjedište u Briselu i koje je gospodin Libricom osnovao jedan evangelistički svećenik koji je povezan isto tako i sa američkim vjerskim krugovima. Ja mislim da je ovo e, vrlo, za tam, za, vrlo velika tama, vrlo velika tama za našu znanost. Por favor, dejen que cada uno se exprese. Esta es la casa de la democracia. Hvala. Svatko ovdje ima pravo slobodno izraziti svoje mišljenje. To je upravo i smisao demokracije. Ipak nalazimo se u Europskom parlamentu, samo da podsjetim. Gospođa Gomes, izvolite. Oni koji se kariju iza te inicijative, mi trebaju objasniti koje su veze koje postoje između zaklade Vita Nove, Europskog centra prava koje je ustanovio taj svećenik i drugih američkih e, fundamentalista koji u potpunosti negiraju seksualna i reproduktivna zdravlja ne samo građanima Europe, već i građanima cijelog planeta. Hvala vam, gospođo Gomez. Gospodin Šimanski, izvolite. Senjor Šimanski la tengo aquí delante, tiene la palabra. Tak. Ja... Gospodin Šimanski, izvolite. Hvala vam. Ja ne znam za ove činjenice kao one koje su predstavljene ovdje, na primjer što se tiče stopa smrtnosti, žena koje umiru zbog posljedica pobačaja, no ja mislim da svaki pobačaj, da je svaki pobačaj fatalan za e, dijete. Svatko dijete bi trebalo imati pravo da ne bude izložen tom pobačaju. To moramo isto tako uzeti u obzir kada raspravljamo o ovome. Ja jesam za to da svaka žena ima pravo e, kontrole nad vlastitim tijelom, nad onim što čini s tim tijelom, ali to ne znači da netko ima pravo odlučivati o životu nekoga drugoga, jednog od nas. Mnogi su govorili o slobodi znanosti. To je vrlo važna vrijednost, ali to nije apsolutna vrijednost. To ne znači da e, je znanstvena sloboda u potpunosti neograničena. Na primjer, šta ako se bavimo eugenskom znanošću ime čovjeka i da tako ugrožavamo svakoga od nas, da dovedemo pitanje samopostojanje ljudske vrste. Je li bi to bilo u skladu sa znanošću? Ja mislim da ne. Ne vjerujem da e, nitko ovdje e, koje se zalaže za slobodu znanosti ne, se ne bi moglo izraziti za tako nešto. I o tome upravo govorimo. Četo mm, što imamo toliko malo vremena upravo za taj aspekt. Sloboda znanosti bi trebala biti ravnotežena i morala bi imati određene, e, određene etičke granice. E, tu imamo mnogo toga u Europskom parlamentu što se tiče ovoga. Kompromis koji smo izradili za obzor 2020 dvadeset on nažalost nije toliko uravnotežen kada se radi o vrijednosti e, ljudskog zametaka i o sličnim elementima. Gospodin profesor Vadi je u svom izlaganju rekao da postoje određene e, određena alternativna istraživanja kada govorimo o matičnim stanicama. Ja želim upitati predsjednike inicijative, ali isto tako i Europsku komisiju. Kako vi gledate na potencijal takvih e, alternativnih e, istraživanja e, kod matičnih stanica. Na primjer, mogu se koristiti odrasle matične stanice ili druge vrste matičnih stanica. Kada bismo njih mogli koristiti, onda se ne bismo morali postaviti takva pitanja. Zamolio bih da komisija odgovori na to. Hvala vam. Hvala vam. Sada sljedeći govornik, još jednom samo podsjećam na to da svaki govornik ima na raspolaganju dvije minute jer još uvijek nam predstoje sedam govornika. Hvala. <clears throat> E, Szanowni Państwo, wszystkie e, systemy etyczne dobre. Poštovana gospodo, dobri etički sustavi imaju nešto zajedničko, a to je pretpostavka pretpostavka da postoji e, zaštita ljudskog života kao ključni i glavni preduvjet koji ima prednost. E, ne znam postoji li bilo koja iznimka e, tom pravilu i ne mogu se niti predočiti. Svi sustavi koji povređuju i krše ovaj sustav zapravo jesu barbarstvo i daju Dakle, dojam da je Europska unija već neko vrijeme nije e, sve više sklona e, ovom posljednjem, e, što je vrlo uznemiravajuće i treba biti zaustavljeno. Nadalje, mi u Europskoj uniji ostajemo u ideološkoj moći vlasti monopola E, jer je pitanje istraživanja na matičnim e, stanicama dio jednog, jedne šire teme i cjeline kao i pitanje pobačaja. Naime, čini nam se e, i čini mi se da smo ovdje u jednom križarskom pohodu. Naime, u svakom dokumentu koji dođe u ovaj tekst E, ovise odlomci koji se odnose na e, e, pobačaj ubacuju od strane fanatika opsjednutih ovom obsesijom koji sjede u ovoj kući. A E, ovi glasni e, glasovi koji se danas čuju e, su iznimka i to se ne događa često u Europskoj uniji. Stoga ovaj monopol treba zaustaviti. Stvar ne smije ostati takva, ne samo zato što se radi o monopolu, nego i zato što se taj monopol nameće nasilno i financijski, a to je jedan loš, posle loš monopol. Muchas gracias. Eh, la señora Lubacheva. Zahvaljujem. Gospođa Lubacheva. Zahvaljujem. Eh, poštovane kolege, dame i gospodo, izvan sumnje je da ova rasprava koju je izazvala ova građanska inicijativa e, svakako moramo poduprijeti e, jer je prikupila više od milijun potpisa, to je svakako bitno. Međutim, moramo također reći i da je Europski parlament dio građanske inicijative. Mi zastupamo europske građane i važno je da europske institucije E, stave ovu raspravu i ovu građansku inicijativu na svoj dnevni red. Naime, ovo je e, rasprava od ključne važnosti, a nije povezana samo sa zakonodavnim okvirom i etičkim pitanjima. Naime, treba raspravljati o samo ovoj materiji. A ova materija povezana zapravo sa pitanjem e, prava čovjeka i temeljnih ljudskih prava. I upravo zato tu treba staviti na glavni naglasak Znači obranom ljudskog zametka zapravo se žele brane sva prava čovjeka. Seksualna reproduktivna prava su važna, posebice prava žena. A nadalje princip e, ravnopravnosti i ravnoteže u prirodi treba uzeti u obzir također. Stoga je važno da e, napredak e, u znanosti ide dalje e, i to isto i u matičnim e, stanicama i strategije koje su izrađene u okviru obzora 2020 E, su temelje se na znanstvenim mišljenjima i znanstvenici iz e, moje zemlje rekli su da treba nastaviti na istraživanja na matičnim stanicama jer bi rezultati tih istraživanja mogle e, ukloniti mnoge zdravstvene probleme i nerođenih ljudi također. Zahvaljujem. Gospođa Zago. Ja ću govoriti mađarski. Zahvaljujem. Doista mi je žao što ovdje govorimo o ovoj temi u vrijeme izborne kampanje. A, obično nismo navikli na ovoliko e, glasnog podupiranja u prostorijama parlamenta. Naime, ja podupiram ovu inicijativu, ali ne zabrane, nego zaštitu života. Ja imam četvero braća i sestara i svi zajedno imamo sedamnaestero djece. Naime, ja sam protestant, e, imam četvero djece. I svi imamo e, djecu od iste žene, a obitelji smo imali samo jednu, e, jedan e, abortus, pobačaj zbog toga što je majčin, znači život majke bio ugrožen pa je Mm, pobačaj bio nužan. Naime, evo što ja mislim o ovom pitanju, ne bismo trebali imati ničega apsolutno, eh, apsolutne zabrane. Vidi, sekcija bila je zabranjena u srednjem vijeku, branila je naime crkva. Ali evo, pa razmislite samo eh, o sljedećem, naime, eh, koliko je samo istraživanje i znanstveno, znanstveno istraživanje trupala pomoglo e, znanosti i e, recimo, e, recimo roditelji koji ne dozvoljavaju cijepljenje djece protiv polija, onda bi djeca oboljela od ove stravične bolesti. I postoji niz takvih primjera testiranja lijekova na ljudima i tako dalje. Pa bih želio samo izgovoriti ovdje riječi upozorenja E, mi smo manjina i znamo što znači biti e, dijelom jedne manjine i kakva e, znade biti arogantnost većine. Stoga vas molim da budete vrlo pažljivi ako govorite za bilo kakvu zabranu. Znači kada govorite u branjenju i E, zabrani nečega, ne radi se o zabranama, radi se o zaštiti, zaštiti ljudskog života. Zahvaljujem. E, sljedeća govornica, gospodin Sembicki. Ne vidim. Sljedeću govornicu. Zahvaljujem. E, E, čuli smo razne e, glasove e, iz Poljske u odnosu na ovu inicijativu, pa sada želim ispraviti ovu krivu ovaj krivi navod da je Poljska samo fundamentalističko u ovom smislu. Naime, cilj nije u ukidanje pobačaja, nego mi govorimo o ljudskom dostojanstvu ali ne i o dostojanstvu e, žena, naime žene imaju pravo na odlučivanje o svom zdravlju i zaštiti svog zdravlja. Ne možemo sada to pravo ideologizirati i govoriti o smrti zametka. Mislim, to je zapravo smiješno jer većina e, naravno E, to se događa i tijekom e, menstrualnog ciklusa. A ovdje e, sada ne govorimo o svim onim pojedinačnim stanicama i jajnim stanicama koje u svakom menstrualnom ciklusu odlaze, nego moramo govoriti o zaštiti, zaštiti života, a ne o ovakvim stvarima. Zahvaljujem. E, gospodin Cashman. E, gospodin Stedle, e, jeste još ovdje? Znači, obratili ste se meni, a mislim da bi to trebalo pojasniti. Dakle, Rečeno je da ja ne govorim ovdje u ime odbora za razvoj, ja govorim u ime stav i u, stavu, e, u skladu sa stavom e, odbora za razvoj u smislu reproduktivnih i seksualnih prava e, i koje je u svoj odbor i parlament i instrument za suradnju i agendu za promjenu koju je poduprla E, parlament kao i moje mišljenje o seksualno reproduktivnim pravima koje je dobilo 75% većinu na glasovanju u odboru. Dakle, ja svakako govorim u ime te većine e, u odboru za razvoj. Gospodine Stadar, još e, ste rekli nešto o mojim stavima u obrani prava žena nad obrani prava e, zametka. Dakle, svakako je dobro, to je moje mišljenje i nije stav e, odbora za razvoj. Pa samo želim jasno i nedvosmisleno reći, ja ću uvijek e, braniti pravo žene da odabere ono što će ona učiniti sa svojim tijelom. Želi li roditi ili ne, ja ću uvijek biti onaj koji će braniti pravo žene na odabir u tom pogledu. Nadam se da je to bilo dovoljno jasno. Hvala vam. Hvala gospodinu Cashmanu. Gospodin Peverinje. Gospodin Perelja, zahvaljujem. E, ja kao e, član e, i zastupnik Europskog parlamenta imam pravo govoriti i poštujem i zastupnike e, inicijative, pa neću sada govoriti o ovim krivim navodima da parlament financira pobačaje i da ljudi nisu mogli imali pristup e, e, glasovanju u pogledu programa Obzor 2020. Neću uopće ulaziti uopće niti u argumente o pobačaju, ali mislim da je ovo latentno i kamufl zakamuflirano pitanje u, mnogom, e, u mnogim od ovih rasprava, ali niti o dignitetu nerođenog života. Jer tu se uvijek naravno povezuju pitanja znanosti i vjere. Ali ono što je ovdje posve nesumnjivo je e, život i dignitet nerođenih e, i e, njih treba obraniti. Jedna stvar, na primjer, je sljedeća. Ako direktiva o biotehnologiji kaže da korištenje ljudskih embrija za industrijske i komercijalne svrhe se ne može pa, patentirati, ali izgubili smo mikrofon. Lo siento, decía que sin embargo También se menciona legal Nadalje kaže također da e, to pravno e, isključenje ne uključuje intervencije za diagnostičke svrhe koje se odnose na ljudske zametke i korisni su za njih. Pa pitam potpisnike, je li vaša ideja da Europska unija treba i za ovo zadnje istraživanje odbiti financiranje? Obzirom da je 14 zemalja u Europskoj uniji dozvoljava istraživanje matičnih stanica i da govorimo o ovim etičkim pitanjima, pa da vas pitam jedno etičko pitanje. Misle li ti potpisnici da među onim zemljama koje zabranjuju istraživanje na matičnim stanicama, bili oni u budućnosti i trebali imati pravo na korištenje lijekova i terapija koje dolaze iz istraživanja matičkih stanica? E, i pitam i ove biskupe i e, kardinale koji su ovo potpisali, slažu li se sa time također. Zahvaljujem. Zahvaljujem i svim govornicima na njihovim doprinosima. Prije nego što dadem riječ gospodinu Popingu koji također žele želi odgovoriti u ime e, inicijative, prvo dajem riječ komisiji. Dakle, kao što je i predviđeno u našem dnevnom redu. E, mislim da će ovo biti generalni direktor Robert Jan Smith e, za opće uprave za istraživanje i inovacije. Zahvaljujem e, predsjednice. Iako dakle je komisija ovdje u ulozi slušatelja više manje, obzirom da ćemo mi našu reakciju dati pod kraj svibnja, e, želim samo naglasiti možda nekoliko stvari koje su danas ovdje spomenute. Prvo, dakle, pojasniti da Europska komisija ne objavljuje predloge posebice za e, odnosno natječaje za istraživanje matičnih stanica ljudskih e, za, zametaka, nego e, natječaje za pronazene rješenja za bolesti kao što su park, Parkinsonova i druge koje poboljšavaju živote naših građana i financiramo one znanstvenike koji imaju najbolje moguće pristupe i neki od njih jesu e, i mogu uključivati istraživanje matičnih e, e, i embrijskih stanica. I naravno tu imamo i niz zaštitnih mehanizama koji su ovdje ugrađeni, imamo taj trostruki zaštitni sustav koji je temeljni dio zakonodavnog prijedloga obzora 2020. Znači poštivanje nacionalnog zakonodavstva Znači, e, poštivanje nacionalnog zakonodavstva zemlje u kojoj se provodi istraživanje, a drugim riječima nikada nećemo financirati istraživanje u zemlji članci gdje to nije dopušteno zakonom. Nadalje, svi zakonski e, projekti moraju biti znanstveno dokazani i etički provjereni i to se čini također prema propisima koje definira komisija, a ne među samim znanstvenicima i u znanstvenoj zajednici. Revidirali smo projekte koje smo do sada e, financirali i utvrdili smo da su svi projekti u potpunosti poštivali okvir e, iz e, okvirnog programa sedmoga i nadalje fondovi Europske unije ne mogu se koristiti za istraživanje koje uništava začeće niti i uključujući dobivanje e, matičnih stanica. da, E, klinički, e, govorilo se o kliničkim studijama e, povezanima sa sljepoćom i srčanim problemima. Naime, te tehnike još nisu dovoljno razvijene i još nisu dale rezultate, ali nadamo se da će se ta stanični materijal moći iskoristiti na odgovarajući način. što se tiče predmeta pred Europskim sudom Brusel, predmeta Dakle, u uvodnoj izjavi 14 e, e, rečeno je da direktiva o biotehnologiji ne regulira korištenje ljudskog zametka, nego se odnosi na mogućnost patentiranja biotehnoloških e, invencija. Hvala. Zahvaljujemo generalnom direktoru opće uprave za istraživanje i inovacije, a sada gospodin Puping e, može e, prokomentirati i odgovoriti na ova zanimljiva pitanja koja su mu postavljena. Hvala gospođo predsjednice, hvala vam svima što ste sudjelovali u ovom prvom dijelu rasprave. Odgovorit ću ja, ali i drugi, druge osobe, na njih vam mogu ukazati, oni vam možda mogu dati specifičnije odgovore. Ono čemu smo trenutno posvjedočili je zapravo primjer samog onoga u kakvoj se situaciji nalazimo. Ne radi se o tome da zakonodavni okvir može nametnuti moralnu, moralne ili etičke kriterije za neku praksu. Mi nismo došli kako bismo od Europskog parlamenta zatražili da se opravda, da se opravda i da se prisjeti eh, prethodnih odluka koje je donio. Mi smo donijeli zbog jedne vrlo jednostavne stvari i na početku sam već čuo da će ova rasprava biti složna, složena ili pak dvosmislena. Ali vrlo jasno treba reći, nema tu nikakve složenosti kada govorimo o onome što govorimo i onome što tražimo. Nema nikakve dvosmislenosti u onome što tražimo ili što govorimo. Radi su o vrlo jednostavnoj stvari i e, to je nešto što se tiče kako moralnih, tako znanstvenih, tako i pravnih načela. Mi ovdje govorimo, mi potvrđujemo da život individualnog ljudskog bića počinje od samog začeća te da u skladu s time ima pravo kao i svaki drugi oblik ljudskog života pravo na dostojanstvo i poštovanje. Tu nema ništa složenog dvosmislenog ili e, suptilnog. Radi se o znanstvenim dokazima koje više ne možemo zanemariti. Taj mrak, ta tama se sastoji upravo u tome da netko svoju ideologiju prenese na znanstvenu stvarnost. I žao mi je što mojem ovo reći jer će neki biti razočarani, ali e, taj mrak, ta tama je na strani onih koji tvrde da u fetusu ili ljudskom zametku nema ničega. To je taj mrak i kada e, čujemo kako se e, neki strastveno zalažu za to i to tvrde, onda moram reći da nažalost osim ideologije postoji i mistika razvijena oko pobađaja i oko prekida trudnoće i to smo i danas mogli vidjeti. Nasuprot tome imamo jasnu, jednostavnu, očitu potvrdu da ljudski život započinje od začeća i da zaslužuje poštovanje. Rasprava nije složenija od samog toga. Vrlo mi je drago, e, vrlo sam počašten što sam mogao čuti da mnogi zastupnici Europskog parlamenta u potpunosti se slažu sa ovim e, znanstvenim konstatacijama, dakle e, ne moralnim već znanstvenim konstatacijama. A sada što se tiče pravnih aspekata ovog pitanja. Europska komisija je u sedmom okvirnom istraživačkom programu pa i danas još uvijek E, se angažirala i angažira se da neće financirati e, tu fazu uništenja ljudskih zametaka. Europska komisija se na, za to angažirala, dakle da neće financirati uništavanje ljudskih zametaka. Zašto? To se pitanje postavilo na vrlo otvoren način jučer i odgovor isto tako bio e, vrlo izravan a glasio je zbog poštovanja e, naspram e, vjerodostojnosti života ljudskih zametaka. Dakle, to se tiče etičkih pravila, to poštivanje, vjerodostojnosti e, ljudskih zametaka i to je razlog zbog kojeg Europska komisija odbija financirati e, takva vrsta uništavanja. Mi smo stoga zadovoljni što je komisija stala iza to temeljno načelo, a ono što od nje tražimo je da bude dosljedna, e, konzistentna i da iz toga izvuče zaključke. Europski sud je po tom pitanju vrlo koristan on je rekao dvije osnovne stvari. Točno je da nije e, izričito e, izrekao zabranu znanosti. To nije bio niti cilj toga, ali rekao je dvije stvari koje su općenite i koji se primjenjuju isto tako i na našu raspravu. Kao prvo, sud je definirao ljudski zametak e, kao nešto što počinje samim začetkom. To je e, autonomno e, pravo koje se primjenjuje u cijelom europskom zakonodavstvu, a ne samo kada govorimo o biotehnologiji. Dakle, ljudski zametak je jasno definiran. Više ne možemo reći da ne znamo što je to i ta definicija je znanstvena definicija. Kao drugo, Europski sud je rekao da ljudski zametak ima pravo na E, na vjerodostojnost. I zbog toga mi ne možemo ga iskorištavati u svrhu profita. To je nešto što važi općenito. A ta veza sada sa mm, ovim e, sa ovom etičkom izjavom komisije je sljedeća. Europski sud u Sazburu je jasno rekao da Činjenica da istraživanje e, samo po sebi uključuje uništavanje ljudskih zametaka održava se na sve znanosti u svim naknadnim fazama i taj osnovni čin uništavanja ljudskih zametaka pri početku istraživanja ima posljedice na cjelokupni znanstveni postupak i odnose se na cijelu znanost. I toga komisija ne može reći da je dosljedna, da je dosljedno ili etički e, jednostavno e, ne više financirati e, uništavanje ljudskih embrija, ali zatim nastaviti financirati sljedeće faze. To je argument koji je kriv. Još mnogo toga se može reći vezanih uz ove primjedbe. Što se tiče što se tiče uzimanja organa, izvjestitelj za Europski sud je u svom izvješću upravo stvorio tu analogiju. On je jasno rekao, tako što je usporedio e, činjenicu da se stanice uzimaju ljudskog zametka i da se zatim taj ljudski zametak uništava, da je to usporedio sa e, uzimanjem organa koji se odvija u nekim u nekim balkanskim zemljama. Dakle, to je isto kao da odraslom e, čovjeku e, uzmete organ. To, ta ista pravila se primjenjuje isto tako i na ljudski zametak i on je upravo napravio tu analogiju. Što se tiče pitanja pobačaja, jasno je da je svijest e, početka života prije rođenja nešto što će imati e, opć, dalekosežne posljedice prije svega za društvo. Taj fenomen, ta svijest e, čovjeka o početku života prije rođenja je kulturni fenomen koji je trenutno u nastajanju, on napreduje. To je fenomen koji postoji i zakonodavstva zapadnih zemalja postupno priznaju tu stvarnost. S jedne strane, dakle, mi, im, mi smo pouzani što se tiče razvoja mentaliteta, razvoja kulture i e, postupnog priznavanja e, dostojanstva i prava na život e, ljudskog bića priroženja. To je vidljivo i e, čuli smo da isto tako i e, protivni argumenti se pojavljuju, oni su vrlo često egoistične prirode ili iz finanskih interesa i često su isprazni. Dakle, mi čekamo da vrijeme prođe, a što se tiče onoga što je rečeno vezano uz e, religije, osobe koje su pripadnice neke vjere, kad kad se brinu o samom čovjeku jer je on u srži njihovog života. I upravo zbog te brige, zbog e, tog gledanja na druge je njima svojstven poseban pogled. Taj pogled je e, se vidio kada se govorilo na primjer o ropstvu, a danas ga treba isto tako primijeniti na život prirođenja. To je ono što mi želimo postići. A sada ću e, drugim članovima odbora predati riječ koji mogu mm, možda nadopuniti kao na primjer profesor e, Priva. Izvolite. Muchas gracias. Muchas gracias. Um, por... Zahvaljujem. Dakle, zahvaljujem e, na ovim odgovorima. Bojim se da neće baš e, biti previše vremena da dalje proširimo ovaj panel Gospodin Pupink je već iskoristio svih deset minuta. Ja sam još i dodatno dala pa, minute i svakom koji je postavio pitanje dodala sam jednu minutu i zato moramo sad preći na drugi panel, e, odnosno drugu panel raspravu koja je jako važna. Dakle, zatvaram raspravu o prvom panelu, a sada možemo govoriti o drugom panelu i nećemo imati niti pauzu, pa sada dajem e, gospođi Kastex e, riječ e, da otvori drugi panel. Euh, je Molim vas da se vratite na vaša mjesta kako bismo mogli započeti sa drugim panelom. Zamolit ću vas da napustite dvoranu ako e, želite voditi privatne razgovore, a u suprotnom slučaju da e, molim vas da se sjednete i e, da se smirite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 Usmeni prevoditelji su toliko ljubazni da će ostati 15 e, minuta više. Molit ću vas da poštivate njihov posao te da pokažete veću disciplinu. Započet ćemo. Nous allons euh, entamer le, le débat sur e, l'aide au développement. Započet ćemo s našom raspravom o pomoći za razvoj e, koja je već spomenuta i e, budući da me netko malo prije spomenuo, mislim da to bio gospodin Golniš, ja u mom uvodnom izlaganju nisam e, iznijela moje političko osobno stajalište. Ja sam se javila za riječ kao predstavnica i podpredsjednica odbora za pravna pitanja kako bi iznijela viđenje našeg odbora i sve ono što sam rekao je, što sam rekla isto tako, eh, ono što se tiče zaključaka glavnog odvjetnika, a to je vezano uz temelj vaše same inicijative. Dakle, tu nema ništa subjektivno. A sada, nasuprot tome, ću vam osobno reći da vam vrlo srdečno zahvaljujem, dame i gospodo, iz inicijative, jer sam zbog vas e, danas ujutro se pomladila za 30 godina. Da, doista, vratila sam se u doba onih rasprava koje sam pratila E, dakle 1985. u Francuskoj kada smo izglasali prav, e, zakon o pravu na dobrovoljni prekid noće, Gospođa Simon Dwayne je e, bila ona koja je to istjerala. Ona nije iz moje političke obitelji, a vjerojatno nije niti iz vaše političke obitelji, ali nju, nju nije mogao ništa reći što se tiče ili osporiti što se tiče dostojanstva i prava na život jer je ona preživjela, jedna od osoba preživjelih e, nakon drugog svjetskog rata, preživjela je koncentracijske logore i bila je židovka. A sada možemo nastaviti ovu vrlo strastvenu raspravu. E, molim vas što se tiče reakcija sad na dvorane. E, kao što znate, mi nemamo ovdje običaj zviždati na ničije izjave, dakle na ovom drugom dijelu rasprave. Molim vas da malo zauzdate vaš entuzijazam i e, e, određenu netrpeljivost. Sada ću predati riječ prvom govorniku, to je gospođa Kubi, koja će nas uvesti u ovaj drugi dio. Podsjećam dvije minute po svakom govorniku ako želite da se ova rasprava i dalje odvija na smiren i ozbiljan način. Non, pour vous quatre, mais je ah non, parle ah pour non, les... Non, non, non, pas, pas quatre, dix. dix. Dix. Dix. Good morning. Commissioner, ladies and gentlemen. Eh, dobar dan, povjerenik i e, dame i gospode, hvala što smo evo ostali i na drugi dio naše prezentacije. A ovdje se dakle ne radi e, o tome, dobro radi se o e, pomoći, razvojnoj pomoći i pobačaju, ali ne o tome da Europska unija ne može financirati ili financirati takve programe, nego da ne postoji obveza da se to čini. Naime, rasprava koju želimo da se ovdje vodi je e, dakle da EU e želi poboljšati svoju razvojnu pomoć i politike javnog zdravlja isključivajući poboljšaj svojeg financiranja i time podići etički standard cijele Europske unije. Dopustite dakle da kažem samo nešto o nekim mogućim nesporazumima o tvrdnjama e, građanske inicijative jedan jedna od nas. Naime, neke od tvrdnji stvorile su neke od e, zabuna e, oko ciljeva ove e, inicijative u javnoj raspravi. Što se tiče razvojne pomoći, dopustite za početak kažem što inicijativa jedna od nas ne traži. Ova inicijativa ne traži na zabranu pobačaja. Ova inicijativa ne traži intervenciju u nacionalne zakone o pobačaju te ova inicijativa ne poziva na smanjenje razvojne pomoći, a posebice ne u pogledu e, financiranja e, e, ženskog zdravlja. Ali ono što ova inicijativa traži, traži politike razvojne pomoći javnog zdravlja koje poštuju dignitet svakog ljudskog bića, uključujući žene i nerođene djece. Građanska inicijativa traži razvojnu pomoć koja će pomoći poboljšati medicinsku i zdravstvenu infrastrukturu posebice u području reproduktivne skrbi. Ova inicijativa traži i poziva na seksualno i reproduktivno zdravlje koje pomaže ženama i muškarcima da imaju zdravi seksualni život i dobiju e, medicinsku skrb potrebnu za sigurno e, porod rađenje te ova inicijativa na posljedku traži e, dokončanje i ukidanje e, svakog financiranja od strane Europske unije za e, sve usluge koje su u vezi s pobačajem. Ali pogledajmo sada pravni okvir i sadašnje prakse kako Europska unija financira pobačaj u inozemstvu. Uredba e, koja se na to odnosi kaže da se e, ne smije financirati e, poticanje na pobačaj ili sterilizaciju kada se donose dakle ove odluke u okviru konferencije iz Kaira o pa, populaciji i razvoju kaže se da se pobačaj ne smije koristiti kao sredstvo planiranja obitelji. Uredba 19.5 iz 2006. kaže seksualno i reproduktivno zdravlje mora biti u okviru ove konvencije ICPD e, o planiranju i razvoju. Dakle, e, jedno pitanje koje je odgovorila, e, na koje je odgovorila komisija, tu citiram, Europska unija nikada nije usvojila alternativnu definiciju reproduktivnog zdravlja onoj e, u programu aktivnosti ICPD, Međunarodne konferencije o populaciji i e, razvoju koja e, govori o financiranju pobačaja. Dakle, komisija je potvrdila da se ovaj akcijski program ne odnosi na pobačaj, ali da pojasnim, dakle, EU financiranje razvojne pomoći ICPD konvenciju. Znači, akcijski program ICPD konferencije nije obvezujući, nije pravno obvezujući instrument. Nadalje, ne želim ovdje sada primarno raspravljati o pitanju Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju koja omogućuje eh, EU da financira eh, pobačaj tamo gdje je to legalno. I nije pitanje da li ova ICPD konvencija zabranjuje komisiju, nego da li obvezuje komisiju da financira pobačaj. A ta obveza ne postoji iz dva razloga. Prvo zato što nije uopće uključena izrekom u e, ICPD konferenciju, a, ako je nije e, pravno obvezujuća. Znači, za naše pitanje danas Međunarodna konvencija o populaciji i razvoju je irelevantna. Pa ipak Europska unija vrlo e, široko grudno financira projekte koji e, uključuju e, pobačaje tamo gdje je to legalno, ali i tamo gdje to nije legalno, objasnit ću za trenutak. Dakle, usredotočit ću se na dva glavna primatelja EU programa, a jedno je Međunarodna federacija IPPF i MSC Mary Stopes International znači u području seksualnog reproduktivnog prava. Znači ovo nije sveobuhvatan popis, ali primjeri e, ovog IPPF-a i MSI, znači Međunarodne zaklade za planirano roditeljstvo i e, Mary International pokazuju da su one dobivale i dalje dobivaju veliko financiranje od razvojne poveće Europske unije i javnog zdravlja za projekte povezane sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem. To pokazuju financijski dokumenti IPPF-a koji kažu e, više od 144 milijuna dolara u globalnom proračunu i u financijskom e, izvještaju kaže se da je većinom e, to financiranje od strane država, ali veliki dio i od Europske unije, a MSI, Mary International, za 2011. 12. financijski izvještaj pokazuju da su primarni izvori e, iz, e, financiranja velikim dijelom od vlada i Europske unije. Dakle, obje organizacije tvrde da one rade za i u potporu seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ali obje specifično uključuju ne samo odredbu, već i poticanje pobačaja i njege poslije pobačaja u popisu usluga koje e, se pružaju u okviru njihove organizacija. Citiram sa njihovih stanicama. MSI strategija uključuje povećanje pristupa, povećavanje pristupa, dakle povećavanje i kiruškom i medicinskom pobačaju gdje je moguće, zatim e, obuka medicinskom osoblju u e, tehnikama manualne aspiracije i e, pomoći pri pobačaju. Dakle, IPPF, temeljna strategija, obuka medicinskog osoblja i paramedicinskog osoblja za manualnu vakuumsku aspiraciju, reću vam što je to, i medicinski pobačaj i IPPF u svojem godišnjem izvještaju 2012-2013 kaže, citiram, broj e, usluga pruženih u e, u svezi s pobačajem povećao se za 31% u 2012. A ni IPPF ni MSI nisu slijedili međunarodne propise niti europske standarde u formuliranju svojih definicija o seksualnom reproduktivnom zdravlju. Dakle, evo neke od ovih sredstava dostavljena MSI-u, Mary Stapes International, su barem evo 12,5 bespovratnih sredstava od EU u 2010. E, ali dobro, to treba još revidirati, ali nema nikakvih naznaka da su ta sredstva smanjena, dakle čak suprotno. Dakle, to su samo sredstva za nove projekte, a ne za već projekte u tijeku. E, to je sve proračunato, to smo mi učinili, temeljem e, godišnjih izvještaja i projektnih izvještaja koje je MSI podnio Europskoj komisiji. Europska komisija čini se financirala još više MSI projekata uh, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, ali nije htjela dati informacije o tim projektima zbog uh, komercijalnih interesa Mary uh, International MSC. A ova reakcija Europske komisije je zapravo začuđujuća obzirom da se MSC nije komercijalna tvrtka nego e, dobrotvorna tvrtka e, registrirana u Velikoj Britaniji sa prihodom od otprilike 130 milijuna funti godišnje. Znači, Mary Stoops International kaže u svojem financijskom izvještaju Dakle, sljedeće bespovratna sredstva od Europske unije od otprilike 18 milijuna eura za 2005. do 2009. što je više od dvostruko od onoga što e, nam je Mary International dao putem Europske komisije u smislu izvještavanja. Također dobili su i znatna financijska sredstva, e, ali ne možemo procijeniti točnu brojku obzirom da smo dobili od strane Europske komisije samo četiri financijske izvještaja. Evo samo vrlo brzo je kao primjer, iako ovo nije sveobuhvatna lista, neke popise projekata, a počinjem sa a, e, projektima Meristops International. Dakle, k, projekt u Kambođi 2006. nadalje gdje se oni hvale da su izvršili i omogućili 6807 pobačaja, zatim u Bangladešu, projekt koji je počeo 2005. i dobio 745 tisuća eura potpore od Europske komisije. A u završnom izvještaju e, projekta MSI kaže da su e, regulirali menstrualne cikluse, objasnit ću, za 12.278 pacijentica. I zanimljivo je što MSI nikad, zapravo nikad ne kaže što je to reguliranje menstrualnog ciklusa u svojem izvještaju, ali reći ću vam uskoro što je to. Treći projekt u Papu i Novoj Gineji počeo je 2005. sa 730 tisuća eura Europske e, komisije, e, negdje i do 85% ukupnog e, projektnog troška. Dakle, Papua Nova Gineja je zemlja gdje pobačaj je moguć samo kada spašava život majke, ali ipak MSI izvijestio je da su obučavali pojedince da izvrše i koriste kiruški pobačaj i obučili pojedince za e, tehnike e, obučavanja, e, tehnike provođenja pobačaja tehnikom vakumske aspiracije. Dakle, još nešto, dakle, nekim projektima. Dakle, Bolivija, Guatemala, Peru. Dakle, sve te zemlje imaju vrlo stroge zakone o E, pobačaju osim za, za e, zdravstvene razloge. Čovjek projekt krenuo je 2006. i primio više od milijun sedamsto tisuća od e, eura od Europske unije. IPPF i njihove članice organizacije distribuirale su više od tisuću hitnih kontracepcijskih jedinica. IPPF nikad ne definira što je sadržaj tih jedinica i što je to hitna kontracepcija, ali kada znadete bilo što o tom području, onda znadete da to se vjerojatno e, odnosi na progestin, e, mifipreston i mizoprostol, a svo, e, sve, te, sve se to koristi za inducirani pobačaj. Drugi e, projekt u Bangladešu i PPF-a počeo 2005. sa 1,48 milijuna financiranja od komisije i IPPF je izvijestio te također e, davao, pružao usluge e, reguliranja menstrualnog ciklusa za 12.278 klijentica, klijentica koje su u klinike došle po pomoć. Dakle, ono što vidimo redovno u ovim projektima je ova reguliranje menstrualnog ciklusa se koristi i financira od strane Europske unije u zemljama gdje je pobačaj ilegalan i ograničen. I to nije samo pravno problematično, to je još jedan pristup razvojnoj pomoći koji mi smatramo da je vrlo upitan i koji ne odražava baš naročito poštovanje za e, dostojanstvo žene i nerođenog djeteta. Dakle, da pojasnim samo kao što sam obećala, mislim da je to važno u ovoj e, raspravi. Što je to reguliranje menstrualnog ciklusa? Dakle, to znači, iako zapravo e, inicijalno nije možda jasno, lako se razjasni kada se pogleda e, i u stranice IPPF-a i Mary International. Naime, tamo stoji da je menstrualna regulacija proces koji prazni maternicu gdje je možda već E, postoji zametak putem e, vakuma aspiracije, ručne vakuma aspiracijske metode. Naime, tu se e, provodi zahvat na, naknadno i to namjerno prije službenog testiranja, tako da se trudnoća ne može provjeriti. Znači, ovo reguliranje, menstrualno reguliranje se E, završava kada e, recimo liječnik ili babica ili e, žena sama uvede kanulu vakum aspiratora u cerviks i stvori taj vakum efekt u maternici koji je takav da obično prazni maternicu od cjelokupnog sadržaja uključujući fetus placentu i ostalo. Dakle, tipično, e, obično e, je do 12. tjedna ovaj e, vakum učinak dovoljno jak da potpuno se ekstrahira fetus kroz ovu vrlo usku kanu čime se potpuno uništava sam zametak ovim prolaskom. Znači čak i desetotjedni zametak koji se može prepoznati sa karakteristikama čovjeka E, se tako uništi kroz, prolaskom kroz kanulu da postane neprepoznatljiv. To znači da u onim zemljama, a to je važno u onim zemljama gdje je to važno, dakle u zemljama gdje kao Bangladeš, e, gdje kazneni zakon zahtijeva fizički dokaz da, je da se e, obavila, obavio taj zahvat, e, zakon se može zaobići na ovaj način jer zapravo ne možete dobiti materijalni dokaz od strane tužiteljstva da je pobačaj proveden. Znači, menstrualna regulacija isti je proces kao i kiruški, e, kiruški pobačaj. Osim što ovaj ciklus menstrualne regulacije se e, provodi na ženi koja sumnja, a nije u potpunosti sasvim sigurno je li trudna. Institut Goodmacher e, procjenjuje da je ovo pola svih tehnika e, prekidanja trudnoća u Bangladešu i više od 730 e, takvih zahvata godišnje provodi se u toj zemlji. Molim vas da završite sa vašim izlaganjem. Dakle, evo sada ću znači E, MSI kaže da kaže da provodi 50 tisuća takvih godišnje, a e, mi smo vidjeli da se mnogi od njih e, provode upravo s financiranje komisije. Dakle, Kutmacher institut uračunava ovaj sustav menstrualne regulacije u zapravo pobačaj. I sad ću doći do kraja. Znači, mi zapravo vidimo velike probleme kod praksi i pristupa do financiranja menstrualne regulacije koja se inače jako hvali u kao korisna za zaobilaženje zakonskih propisa. I zapravo e, oni koji su stvorili e, ručni e, vakum, vakumski aspirator hvalili su ovaj postupak kao, dok, kao nešto što će uništiti svaki dokaz trudnoće, osim e, koji se može utvrditi samo mikroskopskim pretraživanjima, to je jako važno za one zemlje gdje je prekid trudnoće ilegalan. Dakle, zaključno. Ono pitanje koje se mi danas postavljamo ovdje nije primarno, iako je i to zapravo zanimljivo pitanje, e, je li Europska unija u prošlosti legalno ili nelegalno financirala pobačaj. E, nego e, zapravo ako pogledamo u budućnost, e, a to činimo danas, e, ako komisija žele nastaviti financirati pobačaj, onda to treba jasno reći, nedosvismeno. Danas, povjerenče Pibelc, vi biste trebali jasno i iskreno reći. Dakle, ovo je pitanje na koje odgovor da ili ne. Ako komisija utvrdi da sredstva za razvojnu pomoć trebaju biti udavana u skladu s višim etičkim standardima i bolje odgovarati potrebama žena i poštivati dostojanstvo na jednak način svakog čovjeka. Ako komisija dakle smatra da stoga e, iz tog razloga e, razvojna pomoć ne smije financirati e, pobačaj, onda svakako mikrofon nam se ugasio. Evo posljednja rečenica. Dakle, ako smatrate da je to e, ono što treba danas uzeti u obzir, nije teško na odgovarajući način odgovoriti na to legislativnim prijedlogom u skladu sa smjernicama koje smo mi dali. Hvala. Merci. Euh, Hvala. Predat ću riječ e, Michaelu Točvanu u ime odbora za razvoj. Prije nego što započnete sa štopanjem mog vremena, želim istaknuti nešto u vezi sa pitanjem e, pravilnika. Mislim da nije dobro predstavljati ili lažno predstavljati organizacije koje to u biti ne znaju da će biti tako predstavljene i nisu bile pozvane da izlože svoju stranu. U budućnosti bi ovakva, ovakve javne rasprave trebale sadržavati i organizacije koje su pozvane, koje se mogu iznijeti svoje stajališta, a ne da se govori u njihovo ime, njihovo ime a da oni nisu nazočni. To je priroda demokracije. Ne govoriti za druge, već govoriti za vas same i za vaše mišljenje. Hvala vam. Nadam se da ćete biti velikodušni sa mnom kada je u pitanju dodjela vremena za riječ. Kada je riječ o razvojnoj pomoći, ona je spasila živote milijuna muškaraca i žena, jedan je od najvećih uspjeha Europske unije. Odbor za razvoj vjeruje, i njegovo je većinsko mišljenje, da seksualna i reproduktivna prava pripadaju ljudskim pravima. Ova inicijativa se zato kosi sa ciljevima vezanih uz europske razvojne politike koji su definirani zajedno sa Europskim parlamentom, izravno izabranim tijelom. Kao jedan od najvećih svjetskih igrača, u kada je riječ o podršci seksualnog reproduktivnog prava, Europska unija ima odgovornost zalagati se za ista i nastaviti sa napretkom te nastaviti na tom putu potpisali smo međunarodne obaveze kao što su planovi generalnog tajnika iz 2010. kada je riječ o zdravlju rodilja i žena za svaku ženu i svako dijete kao i za G8 obaveze iz 2010. za zdravlje žena i djece, a da ne spominje međunarodne sporazume kada je riječ o međunarodnim razvojnim ciljevima i međunarodnoj razvojnoj izjavi koja među svojih e, osam ciljeva ima i one koji se tiču zdravlja rodilja, žena i djece. Tu su potom i sporazumi o pomoći stanovništvu te zemljama u kojima je pobačaj legalan, ono mora biti i siguran. Mi smo se obvezali da ćemo podržati pristup legalnom pobačaju, a Europski parlament sa svojim većinskim mišljenjem podržao je ovo navedeno u više navrata ova institucija je istaknula da trebamo zadržati vlastite razvojne ciljeve, uklanjati im barijere koje se prepreče kako bi one pružali prihvatljive i dostupne E, zdravstvene usluge. Riječ o prenatalnoj skrbi, o skrbi za rodilje i za žene. Tu se uključuje planiranje obitelji, pristup e, kontracepciji, sigurnom pobačaju te usluge namijenjene korisnicima, dok se istovremeno borimo protiv e, diskriminacije na osnovu spola, protiv ilegalnih pobačaja, protiv sterilizacije, protiv seksualnog nasilja i osiguravamo se da e, opskrbimo e, ljude odgovarajućim susrećim ljekovima, skrbi i da ih podupremo bez ikakve diskriminacije. Instrument razvojne pomoći, kao onako kako ga odobrio ovaj dom, se zalaže za ispunjenje milenijskih ciljeva, uključujući zaštitu majki i djece te zaštitno te e, reproduktivno zdravlje, onako kako je zadano u agendi iz Kajra na Međunarodnoj konferenciji o stanovništvu i razvoju. 120 milijuna američkih dolara se upućuje za zaštitu prava majke. Ako se to dokine, to će imati pogubne posljedice za planiranje obitelji, za prenatalnu skrb. Gotovo 800 žena u zemljama u razvoju umire svakoga dana tijekom trudnoće ili pri porodu. Želimo vidjeti što manji broj pobačaja, koliko je to moguće, ali ne možemo ignorirati prava žena pritom. Strogi propisi vezani uz pobačaj neće smanjiti ove brojke. 2008. stopa pobačaja bile 29.000. tisuća odnosno 33, odnosno 29 na 100 žena, odnosno 33 na 1000 u Latinskoj Americi. To je situacija u većini zemalja u e, za razvoju, a u Zapadnoj Europi to je znači 12 na 1000 gdje je e, pobačaj dozvoljen. Ukoliko se ženama ne da pristup e, ovim uslugama, ukoliko se ne da pristup sigurnom pobačaju, ona će putovati na zemlja koje, ono, u dijelove svijeta koje nisu sigurni, koji nude ilegalne pobačaje koji su štetni i opasni. Više od 20 milijuna žena, većina dolazi iz siromašnih zemalja, pribjegava ilegalnom i nesigurnom pobačaju, to podrazumijeva korištenje vješalica, otrova ili nanošenja fizičke traume. Procjenjuje se da ih 47 tisuća umire tijekom izvođenja ovih postupaka, a 5 milijuna ih zahtjeva hitnu medicinsku skrb. Svi pojedinci trebaju moći ostvariti svoje ljudska prava bez diskriminacije i da im se ne nameće e, vjera, odnosno uvjerenja drugih osoba. Obrazovanje, pristup uslugama, ona upravo provode ta prava. I rezultat je, dragi kolege, bolja zajednica, produktivnija zajednica i više spašenih života. Merci Michael Cashman. Euh, Hvala Michael Cashman. Što se tiče nastavka naše rasprave, imat ćemo sada prilike za intervencije, za pitanja e, naših kolega parlamentarnih zastupnika. Imam dvoje upisanih. Započet ćemo sa gospodinom Šimanskijem i gospodinom Lugokom, a zatim ću e, zaprimati i druga javljena. Gospodin Šimanski, pa vam riječ. E, to nie jest dla nikogo tajemnicą, że... Hvala vam. Mislim da vam nije tajna, da vam nije novost, da mnoge udruge civilnog društva koji se bave pomoću u razvoju, da se oni hvale time da se pobačaj u trećim zemljama, pogotovo u onima gdje su eh, ti pobačaji ilegalni, da eh, se hvala da ih oni omogućuju. To znamo na temelju mnogih eh, izvješća koje su već napisane o tu temu. I PPF i MSI unatoč tome zaprimaju milijune eura iz europskog proračuna. Postavlja se pitanje zašto Europska komisija e, čini kao da to ne primjećuje, kao da ne primjećuje da novci europskih građana se troše u neskladu sa međunarodnim normama i e, u neskladu sa europskim normama. Zašto pred tim Europska komisija zatvara oči? Michael Cashman je dobro rekao da postoje zemlje gdje je pobačaj legalan. No, znači li to da bi se Europska unija trebala angažirati i u onim zemljama gdje pobačaj nije dozvoljen? Ja svačam da što se ovog tiče imamo različita mišljenja. Možda bismo trebali otići u Peru, u Guatemalu ili u drugu zemlju i e, tamo pokušati uvjeriti ljude da drugačije djeluju. No ako oni nisu u mogućnosti to učiniti, onda e, ne bismo to trebali sprečavati. U ovoj ili onoj zemlji, u nekim trećim zemljama, pitanje pristupa povrćaju iz, e, ovisi o tome kako izgleda sama sloboda ljudi. Ne bismo im trebali davati niti dobre niti e, loše savjete. Ne bismo to trebali činiti. Trebali bismo se ne uplitati i pogotovo bismo se trebali suzdržati od uplitanja kada djelujemo ime institucija. Želite li doista potpisati to da Europski parlament kontrolira e, rashode sredstava koje se koriste u te svrhe u trećim zemljama. Često udruge civilnog društva doista djeluju poput kriminalnih organizacija. Hvala, gospodin Lubeko. Izvolite, molim vas da se pridržavate dvije minute. Thank you. I Hvala vam. Pogodila me, pogodila me jezik kojim je Izlagateljica opisala, izlagateljica Kubi opisala postupke koji se provode i koji su u vezi sa politikama kojima se mi bavimo, a nazvane su jednim od najvećih uspjeha Evropske unije. Pa, to je nešto čime bi se Evropska unija trebala ponositi, pa ne bih u tome htio sudjelovati. Zanima me kako se postupak odlučivanja provodi pritom u Europskoj komisiji i drugim europskim institucijama. Znate li, dame i gospodo, da ono što radite, da je u suprotnosti sa pravilima i načelima koje ste vi sami utvrdili? Kako to možete uopće raditi. Kažete li, ga možemo se izvući sa ovime što radimo, ili kažete da niste znali što kažu pravila, ili vas vodi nekakav križarski duh, mislite da radite uslugu čovječanstvu. Pa ovo je doista šokantno. Šokantno je čuti da vi koji baratate ovako visokim e, riječnikom, da jednostavno ne poštujete vlastita prava, prava koje ste se obvezali poštovati i provoditi. I e, zato mi je drago što imamo priliku slobodno govoriti, jer kao što sam ranije rekao, to se rijetko događa u ovoj sali, zato što je ona monopolizirana od strane onih koji provode te prakse. Ne samo to, oni se njima jako ponose. Hvala vam. Monsieur Cassini a la Riječ ima zastupnik Kazinija, potom kolegica Zaborska. Voglio cogliere il punto essenziale. Ja se želim pozabaviti ključnim pitanjem, zato ću biti jako kratak. I postavljam samo jedno pitanje. Ukratko. Europski parlament, europske institucije trebaju li ili ne odgovoriti na pitanje je li za imamo li ljudsko biće ili ne. Merci, monsieur Cassini, pour euh, la concision de votre... Hvala vam, gospodine Kazini, što ste bili toliko sažeti. Gospođa Zaborska, ispričavam se, pošto sam krivo izgovorila vaše ime. Merci, madame la présidente, comme vous avez dit, c'est Hvala, gospođo predsjednice. Da, ono što ste vi rekli je ime mog muža, nema veze. Imam dva pitanja i jednu malu primjedbu. Nedavno sam poslala pitanje Europske komisiji i budući da nisam dobila njihov odgovor, ponovit ću ga ovdje. Financira li Europska komisija udruge koji izravno ili neizravno promiču pobačaj kao što to pokazuje izvješće European Dignity Watcha jer e, udruge koje aktivno financiraju pobačaj e, kao svog ekonomsku osnovu se čak i javno hvale s time što financiraju što su njihove aktivnosti financiranje od strane Europske komisije. Zatim, kao drugo, gospodine Poveniče, vi ste odgovorili na više e, pitanja koje su putili parlamentarni zastupnici i gdje ste rekli da pobačaj nije u nadležnosti Europske unije. Ali vi to promičete u okviru e, naših vanjskih odnosa gdje ne financirate aktivnosti pobačaja u okviru e, međunarodnih e, obveza. Ne bismo li trebali poštivati globalni načel, poštivati europsko zakonodavstvo izvan Europske unije, dakle kako unutar, tako izvan, kad govorimo o vanjskim politikama, i budući da mi je preostalo još malo vremena e, na posljedku e, što se tiče građanske inicijative, te građanske inicijative često e, se ta se građanska inicijativa često karikaturira kao katolička inicijativa. Ja mislim da kršćani nisu građani drugog reda u Europskoj uniji. Kršćani su građani poput, poput svih drugih i e, kao i svi drugi oni se također pozivaju da se angažiraju e, u e, smislu napretka njihovih država članica i Europske unije, a Europska povelja se jasno izjašnjava protiv bilo kakve vrste diskriminacije na temelju vjeroispovijesti. Žao mi je što e, gospođa kolegica koja je spomenula, gospođa Lunače koja je spomenula da je ovo kršćanska, pa je čak je rekla katolička inicijativa, nije više ovdje. I e, koja je dakle kada takva, da jedna katolička inicijativa predlaže zakonodavni akt Europskoj komisiji. Hvala. Hvala riječima gospođa Gomeš a zatim ćemo imati odgovore. Uh, imat ćemo gospodina Markusa Konara koji će odgovoriti u ime Europske komisije. Izvolite. Moje se pitanje nadvezuje na ovo što je kolegica Zaborska upravo rekla. Kako definirate koja je organizacija koja je direktno ili indirektno uključena u promociju pobačaja? Što zapravo mislite? Želite li putem ovog prijedloga dokinuti sredstva za osnovnu skrb o majkama i djeci, obiteljsko planiranje, usluge te vrste, zato što je to to. Ovaj prijedlog je vrlo sličan nekim politikama za koje se zalažu republikanci u SAD-u, koje je predstavljao George W. Bush. Jeste li utvrdili koji bi mogli biti e, učinci ovih politika u, zemljama u razvoju, uključujući financiranje planiranja obitelji, s tim povezane usluge porast stope pobačaja u subsaharskoj Africi, zato što će to biti posljedice? Ja ću vam ponovo postaviti pitanje na koje još nisam dobila odgovor. Koje su veze između zaklade Vita europskim Evropskim centrom za zakon i pravdu, koja je pak povezana sa evangelističkim fundamentalizmom e, velečasnog Roberta u SAD-u. Je vous prie de ne pas huer. Molim vas e, da ne vičete. Monsieur Cornardo, e, pardon. <laughs> Monsieur, excusez-moi, Cornaro. Ispričavam se, gospodin Cornaro. Ispričavam se, malo sam se zabunila vezano za vaše ime. Gospodin Cassini, e, vezan uz poslovnik. Ne, tako sam malo govorio i želim odgovoriti na brige kolegice. Zaklada Vita Nova nema ništa sa američkim zakladama i nije dobila niti jedan euro ni od koga, odobila je sredstva samo od volontera. Monsieur Cornaro, donc je vous donne la parole. Gospodin Konaro, predajem vam riječ kako bi se predstavili opću upravu za razvoj. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Čast mi je što sam danas ovdje u ime opće uprave za razvoj, što prisustujem ovoj raspravi i hvala vam što, mi date, što mi dali priliku da nešto pojasnim. Prije svega, kada je riječ o prezentaciji gospođe Kubi, stavili ste inicijativu u nešto širi kontekst. A to je učinio potom i e, kolega zastupnik Kešman, koji se pozabavio načinom na koji ostvarujemo naše razvojne politike. Želim e, reći onima koji su iznijeli primjedbe, koji su govorili o odgovornosti našeg e, djelovanja i s mog stajališta mogu vam reći časni dome, da, od da sve naše aktivnosti, odnosno one koje dobivaju financiranje od strane Europske unije, da se nalaze unutar na djelokruga naših politika. Želim se osvrnuti na neke nijanse koje su danas istaknute kako bih nešto pojasnio. Moramo napraviti razliku između aktivnosti koje eksplicitno financiramo i koje za koje mi, odnosno povjerenik odgovara, to te sa izvješćima nevladinih organizacija i slično, ako govorimo o financiranju ovih organizacija koje će na svojim web stranicama imati sve osim političkih stajališta Europske unije, onda bismo u tom slučaju imali e, vrlo mali broj suradnika s kojima možemo ostvariti suradnje, zato je ravnoteža jako potrebna. Zato se jasno fokusiramo na određeni set djelatnosti. Također ste spomenuli e, razne skale, razmjere, htio bih istaknuti da su dvije organizacije koje su danas ovdje spomenute, da se bave sumnjivim e, praksama, a dobile su sredstva od, europske, od europskog proračuna. Riječ je o vrlo malim iznosima, riječ je o, o 0,5% spominjali smo smanjenje smrtnosti pri porodu, smanjenje smrtnosti djece, da mislim da se možemo ponositi time što podržavamo peti milenijski razvojni cilj i mi zapravo predvodimo borbu smanje, kada je riječ o smanjenju smrtnosti djece, govorimo o smanjenju sa 10 na 5%, i mislim da moramo nastaviti na tom putu kako bismo se osigurali da u budućnosti ove stope budu još niže, a cilj dostignut. Potom su tu pitanja transparentnosti. Ove dvije organizacije koje nisu sada danas s nama, no ne, ne, ne objašnjavaju točno za što se zalažu. Međutim, kada je e, riječ o organizaciji MSI, da, nismo podijelili svu dokumentaciju s tim u vezi. Međutim, mislim da smo podijelili potreban set dokumenata. Također smo čuli jako zanimljiv dio rasprave o tome ko bi trebao donositi odluke po, na ovim, kada je ovim osjetljivim pitanjima. Čuli smo i drastične opise postupaka u Bangladešu i u nekim drugim zemljama, a ono što želim istaknuti je da se tumačenje, je li ovo zakonito ili ne, da je to u isključivoj nadležnosti Bangladeša i tamošnjih tijela. Ne želim sada komentirati zakonitost tih postupaka ali to ponovno potvrđuje način na koji naša opća uprava funkcionira, a to je da se bavi osjetljivim politikama i to ne samo unutar nacionalnog okvira. O tome smo jučer razgovarali. Ja sam rekao da bih eh, sa zadovoljstvom pogledao veći broj dokumenata, da kako se osigurao da nismo nešto previdjeli. I time odgovaram na neka vaša pitanja o toj temi, jer kada je riječ o inicijativi građana, mikrofon se ugasio. Mislim da to dugujemo građanskoj inicijativi kako bismo odgovorili na ovdje postavljena pitanja. Međutim, po, to poručujem u ovoj kući, bilo bi dobro da utvrdimo da nismo previdjeli neke aspekte koji su danas istaknuti kao izvor briga. I da zaključim, želim jasno poručiti da mi ne promoviramo pobačaj u našim aktivnostima, niti poduzimamo djelovanje u tom smjeru niti jedna od djelatnosti koje aktivira, koja financira e, naša opća uprava. A vi ste rekli da mi dajemo prioritet pobačaju, mi to uopće ne činimo. Naš primarni cilj, a sa time će se složiti svi nazočni, naš primarni cilj kada je riječ o majčinstvu, riječ je o sprečavanju pobačaja i to činimo pomoću planiranja obitelji. Merci, monsieur le directeur. Donc, Hvala gospodine direktoru. Sada u ovih nekoliko zadnjih minuta koliko nam preostaju predat ću riječ gospodinu Pubinku kako bi nam iznesao svoje zaključno izlaganje. Zatim ću predati riječ e, kolegi iz odbora za predstavke i zatim e, ću ja zaključiti e, sastanak kako bismo zaključili naš ovo jutro. Izvolite, gospodine Puping. Možete li mi podeliti da imam 10 minuta kao što je naznačeno u programu? Da, 10 minuta, izvolite. Hvala u redu. Podijelit ću onda ovo vrijeme sa jedno ili dvije osobe iz moje delegacije. Ne želim biti jedni koji odgovara. Samo želim reći. Što se tiče komisije, da, postoji e, problem sa smrtnošću rodilja i trudnica, ali e, ne može se to izjednačiti sa problematikom pobačaja. Problematika zdravlja e, majki je nešto što proizlazi iz nedostataka u e, higijeni i zdravstvenoj infrastrukturi. Neke države ne treba uzeti te brojke o smrtnosti kako bi se iza toga zatim promicao pobačaj. Ako Europska unija želi pomoći tim zemljama, onda to ona može učiniti na način koji je e, doista isplativ, tako što će se osvrnuti na uzroke smrtnosti i e, na poboljšanje zdravstvene njege. Prije svega u afričkim zemljama koje imaju vrlo slobodne zakone o pobačaju, tamo imamo podatke da oni imaju višu stopu smrtnosti majki nego e, države koje, koje imaju stroge propise. Dakle, radi se o tome da trebamo izabrati prioritete i isto tako se radi o dosljednosti. o dosadnosti u europskom zakonodavstvu da ne financira istraživanja koja uništavaju ljudske zametke kao što je to već sada slučaj i to načelo poštivanja dostojanstva integriteta e, života i ljudskog bića treba primjenjivati isto tako i na pobačaj. Ne možemo imati dva proturječna stajališta o istoj stvarnosti na području znanosti i na području razvoja. Sada ću predati riječ vrlo kratko gospođi Tore, izvolite.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 E, politika e, razvoja i e, pomoć u razvoju, što se toga tiče, to je treći naslov kojim je glavni cilj smanjiti ili u potpunosti iskorijeniti siromaštvo. Kada nam gospodin Kašman kaže da Europska unija ima odgovornosti prema pobačaju, onda ga pozivam da razmisli o tome jer radi se o tome da treba poboljšati zdravlje i smanjiti siromaštvo. Pokušat ću biti što preciznije moguća, nekoliko se područja tiču ovoga e, razvoja što se tiče dobrobiti i zdravstva, na primjer, a naša inicijativa ide upravo u tom smjeru. Mi tražimo da se poštive ljudska prava, kada se radi o istraživanju i o iskorjenjavanju siromaštva i e, da se ne mogu provoditi istraživanja koje dovode u e, pitanje dostojanstvo ljudskog života. Moramo vidjeti koji su uzroci te situacije. Moramo pobliže pogledati što je to pobačaj. Gospodin Kašman nam je iznio različite brojke pa i svoje mišljenje i tada je rekao da žene imaju pravo vladati vlastitim tijelom, a e, da su e, ove stope pobačaja doista strašne. Pobačaj je e, vrlo nasiljan čin koji je fatalan za biće, koji, za, za koji ga uništava, tako to ne radimo niti sa životinjama. U zemljama u u razvijenim zemljama se taj problem ne može tako tako rješavati. Ne možemo rješavati pitanje siromaštva tako što ubijamo siromašne ljude. Dakle, to je medicinski postupak koji donosi sa sobom e, zdravstvene rizike koje nisu mali, čak i e, liječnici koji se bave pobačajem i drugo zdravstveno osoblje svaki e, dan kaže da vide žene koje umiru pa i e, kada se izvode e, klinički pobačaj. Ne želim e, reći, ne želim sad govoriti o samim posljedicama pobačaja koje te žene doživljavaju u svakodnevici. Opasnosti i od oboljenja bolesti su veći. Ako, na primjer, je dijete ili majka bolesno tijekom trudnoće, onda je potrebno pravilno ih liječiti. Tu se radi upravo o ženama koje su možda u, krhkom zdravstvenom stanju i njima treba pomoći. Pobačaj je zasigurno jedan od e, uzroka e, visoke stope smrtnosti majki. Šilanka, Čile i druge zemlje imaju vrlo ošte popise o pobačaju a imaju jednu od najnižih stopa smrtnosti majki. S druge strane imamo Nepal, Butu i druge koji su legalizirali pobačaj gdje vidimo da su zabilježene visoke stope smrtnosti majke. Dakle, ako se napravi meta analiza, e, na primjer kao što je izvedena u 2012. godini, onda vidimo da se tu uspoređuju razne zemlje i 87% uzroka smrtnosti majke se tu dovode u vezu sa slabom zdravstvenom njegom, a 13% se dovode u vezu sa samim pobačajem. Dakle, radi se o, to, o boljoj zdravstvenoj skrbi tijekom trudnoće, nju valja poboljšati i trebamo priznati isto tako da pobačaj nije priznat medicinski postupak. Mi smatramo da je ovo toliko ozbiljno da se ne može usukladiti sa pojmom civiliziranog društva. Pa imamo i crne brojke, imamo tu nepravdu koju se ne možemo niti zamisliti. U Španjolskoj, na primjer, u prvoj godini legalizacija pobačaja je bilo devet pobačaja, a na kraju tog razdoblja je bilo godišnje 130 tisuća pobačaja. Mi želimo da Europska unija shvati da što se tiče politike pomoći u razvoju doista trebamo poboljšati životne uvjete tih pogođenih osoba. Ne radi se samo o zdravstvenim pitanjima. Radi se i o drugim područjima nadležnosti Europskih unije, na primjer da svaka žena treba imati pristup eh, adekvatnoj kontracepcijskoj metodi, eh, pristup higijenijskim sredstvima, antibioticima, ljekovima, e, pristup za sve njege pri porodu, naravno to se tiče i transfuzije krvi. Radi se o drugim mjerama i programima gdje e, se, na primjer, uvode, uvodi bolja poljoprivreda koja zatim dovodi do bolje prehrane stotine milijuna ljudi. E, to su mjere koje su možda u pozadini, ali koje su jednako važne. Siromaštvo treba iskorijeniti isto tako što često dolazi s tim u vezi do seksualnog iskorištavanja unutar obitelji, e, medicinski, zdravstveni napredak e, u trećim zemljama treba podržati a isto tako se treba pružiti i edukacija ženama i muškarcima i muškarci trebaju snositi dio odgovornosti. E, poligamija e, je nešto, na primjer, protiv čega se trebamo boriti. Žene nisu samo sredstvo za reprodukciju. Svatko treba preuzeti odgovornost, pa i što se tiče odgoja, odgajanja djece, ne samo žene. Već sam po treći put e, čula o ovim e, iglama za štrikanje i tako dalje. To su e, vrlo negativne prakse koje treba osuditi. Treba zaštititi život majke i djeteta, a to je nešto što se može usuglasiti jer dijete nije samo jedan organ unutar majke, to je samostalno biće i stoga bismo trebali vidjeti zalažemo li se s ovim projektima za ili protiv života. Hoćemo li krenuti na jednu novu razinu našeg čovečanstva, hoćemo li ograničiti manipulaciju različitim vrstama matičnim stanicama, te hoćemo li e, time e, ostvariti e, prije svega na intelektualnoj raspravi dobru raspravu o ovim pitanjima. One mjere koje štite život njih treba poticati i oni već daju pozitivne rezultate. Često se radi tu o malim organizacijama koji su na čelu tih projekata i koji čine mnogo dobroga. Europska unija ne može druge projekte u okviru politike za pomoć u razvoju e, staviti zbog ekonomskih ili proračunskih e, e, okolnosti u drugi plan. Mi smo prikupili skoro 2 milijuna građana i to znači da postoji vrlo velika podrška. To je znak da trebamo krenuti u drugi smjer, to je znak da trebamo zaštititi život u svim fazama. Naravno, ne možemo izbrisati povijest, moramo biti konstruktivni, moramo pokazati da i mi želimo dati naš doprinos upravo za tih 2 milijuna ljudi koji su e, potpisnici ove inicijative. Radi se o kulturi života, nju treba stvoriti i to bi e, bila prednost za sve. To je e, pitanje koje nije ideološko samo po sebi, pitanje ljevice ili desnice, to je pitanje ljudskih prava koje svi dijelimo, koje nije kontrovezno, to je jednostavno činjenica. Sve, sva tijela vlasti moraju zaštititi e, upravo ta prava bez diskusije. I kao na posljedku mi smo grupa građana i građanki koji se angažiraju za život i upravo to želimo ostvariti. Je vous donne alors, euh, vous me 45 secondes vi me tražite 45 sekundi, onda je to 45 sekundi i zatim ću e, dati riječ kolegi iz odbora za predstavke. Hvala vam. Budući da se ovdje radi o zaključcima, hvala vam na ovoj raspravi. To je važna razbrava koja treba doživjeti svoj nastavak. Još jednom ponavljam, za nas se ne radi o kraju ove inicijative, već o početku. Ovo je početak, mi smo na početku zakonodavnog postupka i želimo da se sada održi stvarna rasprava u sljedećem sazavu sa budućim vijećem. Još jednom, nije na komisiji da e, presudi o e, ovom zakonovnom prijedlogu koji je prikupio dovoljno broj potpisa. Imamo dakle moralnu odgovornost što se tiče ove teme, ali imamo i demokratsku i političku odgovornost i nadam se da ćete poštivati ove dvije vrlo važne odgovornosti. Hvala vam. Hvala. Gospodin Jar, jedna minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. I još ne želim dati zaključnu procjenu jer ova rasprava bi trebala eh, se koristiti za to da proširimo naš vlastiti osobni horizont i to se kod mene sigurno dogodilo. Kao prvo, dobro da je rasprava održana danas, kao drugo, još nismo ni blizu kraja te rasprave, već na samom početku. I kao treće, e, možete biti sigurni da ćemo mi u sljedećem parlamentu, u sljedećem sazivu nastaviti ovu raspravu. Ova rasprava je jednostavno prevažna jer se ne radi o prirodnoznanstvenoj temi, radi se o, etičkoj, o etičkom problemu, o problemu vrijednosti i mogu vam zajamčiti u ime odbora za predstavke da ćemo nastaviti ovu raspravu. Hvala vam. Merci. Euh, donc, euh, nous arrivons à la conclusion, à la fin. Hvala, sada smo na kraju ove javne rasprave, na zaključku, u okviru e, postupka e, za Europsku građansku inicijativu. Dakle, sada je vaša inicijativa službeno zaprimljena, sada će se nastaviti postupak kako bismo vidjeli koji će biti e, njen nastavak. E, budući da smo sada na kraju saziva parlamenta, sigurno će e, budući saziv parlamenta nastaviti taj postupak. Iako će u idućih nekoliko tjedana možda već Europska komisija izraditi svoje mišljenje o tome kako će izgledati sam nastavak. Što se mene tiče, ako mogu iznati moje mišljenje, u E, ime odbora za pravna pitanja što se tiče temeljne osnove ove inicijative. Čini mi se da je ova rasprava uspjela razjasniti da se tu prije svega radi o pitanjima e, pobačaja i pitanja e, ograničenja područja primjene pobačaja, što je glavni cilj vaše inicijative. To je nešto što je nadležnosti država članica Slušajte, rasprava je završena. Na kraju sam sada čula da ste mnogo govorili o pitanju pobačaja, eto. Dakle, na to vam moram reći ne. Zahvaljujem usmenim prevoditeljima što su nam ustupili e, dodatnih četvrt sata, te e, vam, e, te ću vam reći vidimo se u sljedećem sazivu. Hvala.